Završavam nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koje je prekinuto 18. srpnja. Imam za vas nekoliko izjava. Jedna od toga je vrlo tužna. Nedavno je preminuo Andre Bradford, naš kolega iz Portugala. On je strašno zadužio svoju državu, svoju stranku i cijeli Europski parlament svojim radom. Imao je tek 48 godina, dakle bio je vrlo mlad. I svoj je život posvetio građanskim naporima u obrani demokracije, valorizacije E, političke autonomije otoka Azora. Svi su ga znali kao vrlo pristojnog i ljubaznog čovjeka, kao jako dobrog govornika, kao vrlo obrazovanog osoba i kao osobu snažnih etičkih standarda. Izabran je u Europski parlament tek nedavno i pred sobom je imao nove i važne izazove. Izražavam solidarnost i sućut njegovim prijateljima i obitelji, socijalistima i demokratima te svim kolegama u Europskom parlamentu. Zatim imam još jednu tužnu obavijest. Prošli tjedan je došlo do velikih poplava u Europi. Poplave su pogodile jugoistok Španjolske i središnje dijelove Španjolske. I rijeke su se izlile u područjima Valencije, Alekantea, Mursije, Almerije, Granade, Albacetea i Madrida. Šest osoba je izgubilo svoje živote. Na desetke tisuća su prisiljene napustiti svoje domove i svoja radna mjesta. U ime ovog doma Želim izraziti sućut žrtvama i članovima njihove obitelji. Želim također iskazati našu solidarnost i bliskost svima onima koji su pogođeni ovim strašnim poplavama. Isto tako želim prenijeti našu zahvalu radu hitnih službi. Svaka im čast na pomoći koju su pružili i e, profesionalnim snagama, ali i volonterima. Te u ime e, našeg kolega, te žrtava iz Španjolske, te kao znak podrške njihovim obiteljima, ja vas molim da ustanete i dodržimo jednu minutu šutnje. Grazie. Hvala. Onorevole Piri ha chiesto... Zastupnica Piri je zatražila riječ, izvolite. Yeah, it's working. Thank you, President. Hvala. Prošli tjedan je došlo do e, razmjene zatvorenika između Rusije i Ukrajine. Oleg Sensov i još 24 pomoraca iz Ukrajine su oslobođeni. No smatram da e, se ovaj dom slaže da ova razmjena zatvorenike e, ne treba značiti da ćemo odustiti od traženja pravde za žrtve pada i rušenja zrakoplova MH17 to je bilo vrlo bolno, ne samo za žrtve, već i za članove njihove obitelji. Stoga se ja nadam da ova, ovaj dom može poslati poruku. Da, slažemo se, uz vas smo Ukrajino, no isto tako da očekujemo da se ispoštuje rezolucija te da se pronađu počinitelji e, rušenja aviona MH17. Hvala vam. Grazie. Grazie, onorevole Piri. Hvala vam, zastupnica Piri. Zapisnik i usvojeni testovi sa sjednice od 18. srpnja su dostupni. Podijeljeni su vam. Imate li prigovora? Zastupnik Papadakis, izvolite. Predsjedniče, uvaženi kolege. Cipru trenutačno prijeti turska mornarica. U gospodarskom isključivom području su e, izgrađene, se provode određene aktivnosti, a istovremeno turska strana neprestano prijeti gradovima, fam, gradu Famagusta koju štiti štite rezolucije Europskog parlamenta i UN-a. Europski parlament mora djelovati. Vijeće je odlučilo da će pokrenuti sankcije protiv Turske i vrlo je važno da e, Europski parlament e, podrži taj rad. Hvala. Ja sam vas zapravo pitao imate li prigovora na zapisnik. Ako ne, smatram da je zapisnik usvojen. nakon smrti e, kolege Bradforda i nakon što je kolega Gualtier imenovan ministrom gospodarstva, e, parlament od 19. srpnja, to jest od 5. rujna 2019. utvrđuje da je slobodno jedno mjesto. Još jedna obavijest. Danske vlasti su me obavijestile da je Marijan Vin izabrana kao zastupnica e, kao zamjenica Jepea Kofoda i to od 2. srpnja 2019. Zatim, e, portugalska nadležna tijela su me obavijestila da je e, zastupnica Karveš izabrana kao zamjena umjesto gospodina Bradforda i to od 3. rujna 2019. Hvala vam svima. Dobro nam došli, naravno u potpunosti ćete moći sudjelovati sa, eh, u radu ovog parlamenta prema njegovom poslovniku. Eh, odbor Juri je provjerio eh, kolegu Hansa i kolegu Ariasa Echevarija i predložio je da će im se potvrditi mandat od 4. travnja i 21. svibnja do kraja ovog saziva. Imate li prigovore? U tom slučaju smatramo da su mandati potvrđeni. Zatim, pučani socijalisti zeleni, IDE te konzervativci te nezavisni e, zastupnici su me obavijestili o određenim izmjenama članstva u odborima i e, delegacijama. Te će odluke biti uključene u zapisnik sa današnje sjednica, te stupit će na snagu E, na datum ove obavijesti. E, Juri, Tran i Empol su također podnijeli ispravke tekstova koje je usvojio parlament. U skladu sa člankom 241 stavak 4 poslovnika, te će se izmjene smatrati usvojenom, osim ako u roku od 24 sata od ove obavijesti jedna skupina E, ne zatraži glasanje. Naravno, skupina mora e, zadovoljiti najmanje moguće standarde. E, izmjene će biti objavljene na stranici plenarne sjednice, a naslovi će biti objavljeni u zapisnicima ovog zasjedanja. Odbor KULT je odlučio pokrenuti međuinstitucijske pregovore uoči prvog čitanja u vijeću u skladu sa člankom 72 poslovnika. Stajališta koje je osvojio parlament u prvom čitanju zapravo predstavljaju mandat za te pregovore i možete ih pronaći na plenarnoj na web stranici plenarne sjednice, a naslovi će biti objavljeni u zapisniku ove e, sjednice. Zatim još jedna obavijest se odnosi na izbor e, europskog posrednika. Dakle, 2019. je u e, službenom listu objavljen poziv da se podnesu kandidature. Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 30. rujna 2019. 4. rujna ste dobili od mene jedan mail koji sadrži dodatne informacije. Želim vas samo podsjetiti da prema članku 231 stavku 2 poslovnika svaki kandidat mora imati podršku najmanje 40 zastupnika koji moraju predstavljati najmanje dvije zemlje članice. Svaki zastupnik može podržati samo jednog kandidata. Ako jedan zastupnik podrži više kandidata, mm, ti kandidati neće biti uzeti u obzir. Jednom kad se kandidatura pošalje predsjedniku parlamente, nije više moguće e, povlačiti niti dodavati e, potpise podrške. Nakon isteka roka za predstavljanje kandidature, ja ću ocijeniti e, kandidate Poslat ću njihovu kandidaturu odboru za predstavke i saslušanja će se održati početkom prosinca. Ta će saslušanja biti otvorena svim zastupnicima. E, izbor novog posrednika će, je predviđen na e, plenarnoj sjednici u prosincu. A sada prelazimo na naš dnevni red konačni prijedlog dnevnog reda kako ga je usvojila konferencija predsjednika 12. rujna prema članku 157 i vam je svima podijeljen. Da vidimo izmjene. Nakon konzultacija sa političkim klubovima želim domu predstaviti sljedeće prijedloge za izmjenu konačnog prijedloga dnevnog reda. Sada ćemo najprije govoriti o utorku. Naslov izjave komisije o zajedničkom stajalištu Unije uoči sastanka na vrhu UN-a o djelovanju u području klime koji će se održati u New Yorku, bi se trebao zvati na sljedeći način. Priprema za sastanak na vrhu UN-a o djelovanju u području klima te e, održivi ciljevi razvoja u New Yorku. Imate li prigovora? Ako ne, onda je ova izmjena usvojena. Zatim ponovno utorak. Zeleni i Ujedinjena ljevica su zatražili da se rasprava o izjavi vijeća i komisije o šumskim požarima u Amazoniji zaključi sa donošenjem rezolucije. E, to se zapravo, o tome se bi se zapravo trebalo govoriti u četvrtak jutra. Dat ću riječ predsjedniku Zeleni, gospodinu Lamberu, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dragi kolege. U Amazoni se sada e, događa e, masivno uništenje šuma to je e, problem. Ti šumski požari su problem na svjetskoj razini. Zbog toga je legitimno da ne samo govorimo o tome, nego i da provedemo dubinsku raspravu. No, bez izvlačenja zaključaka, mislim da to nije e, u redu i da je to problematično. Eh, već čujem komentare da je Europa tigar koji jednostavno ne grize. Važno je da u tom smislu osmojimo rezoluciju gdje točno govorimo o tome koje su to konsekvence koje Europska unija treba eh, eh, povući nakon ponašanja Brazila. Brazil je jasno rekao da se evropljani ne bi trebali baviti e, stvarima koje ih se ne tiču, ali mislim da je to naš problem, to je ključni e, faktor borbe protiv e, klimatskih promjena i ne možemo ni u kom slučaju provesti raspravu, a da nakon toga ne izvučemo konsekvence. Ovaj parlament treba jasno reći koje su to konsekvence i što mi zapravo želimo poduzeti vezano uz ovaj problem. Kontrari. Želi li netko nešto reći protiv ovog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 Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Respinta. Odbija se. Dakle, dnevni red ostaje neizmijenjen. Ponovno utorak. Klubovi Zastupnica Kretu, izvolite. Što se događa? Prego, onorevole Kretu. Izvolite, zastupnice Kretu, ali molim vas upalite mikrofon. Oprostite, moja kartica ne funkcionira, ali glasala sam za. Samo da znate. Dobro, vodit ćemo računa o tome. Dakle, utorak. GUE i IDE su zatražili da se rasprava i glasanje o izvještaju Gualtieri o imenovanju predsjednika Europske središnje banke, kandidatkinje gospođi Lagarde, e, da se to odgodi e, na prvu plenarnu u listopadu kako bi se omogućilo da gospođa Lagarde bude prisutna. ću riječ gospodinu Baju e, da nam predstavi taj zahtjev. Izvolite. Merci, monsieur le Hvala predsjedniče, dragi kolege. Rasprava i glasanje e, sa gospođom Lagarde e, je određena. E, ona nam je kasno objavila da je zadržana zbog obaveza u Washingtonu i da neće moći biti nazočna. Vrlo često naš parlament se smatra E, kao e, jednostavna registratura. E, danas, evo, imamo još jedno poniženje. Gospođa Lagarde pokazuje svoj prezir prema parlamentu koji je izabran glasovima svih europljanja. Svi znamo da se treba boriti protiv E, pranja novca, protiv razno raznih problema. E, naš klub zahtjeva da gospođa Lagar dođe e, i na raspravu sa Europskim parlamentom i to preko sutra. Hvala. Hvala. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Non Ne. Dobro. Aha, gospodin Lambert je zatražio riječ. Gospodine predsjedniče, uopće ne dijelim e, argumente gospodina Bea. E, e, imamo određeni postupak, saslušanje kandidatkinje mm, mm, pred ekonom će se dogoditi, ona će biti nama na raspolaganju. Propisi predviđaju da u stvari E, glasanje bude nakon plenarke. E, svraćam e, pažnju parlamenta na činjenicu da gospođa Lagarde je pokazala spremnost da dođe na plenarno zasjedanje, ali propisi je na to ne obvezuju. Ako parlament želi iskoristiti situaciju da poboljša svoj profil pred središnjom bankom, to je dobra prilika Gospođa Lagarde mora biti u Washingtonu jer se Međunarodni monetarni fond sastaje tamo. Ako sutra ne može biti rasprava s njom, e, ali imamo i drugih razloga, e, osim onih od gospodina Bea. E, mi moramo e, imati e, raspravu i glasanje prvog listopada. E, moramo imati povjerenja u gospođu Lagarde. Razlozi zbog kojih nije došla, to je statut ovog parlamenta. Ako želimo voditi raspravu o monetarnoj politici Unije, to je druga stvar to nije e, rečeno konferenciji predsjednika. Nije zatraženo od konferencije predsjednika. Hvala. I gospođa Obri također željela nešto reći. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Željela bih precizirati isto tako zahtjev e, našeg kluba Ujedinjene je ljevice vezano u 160, članak 160 pravilnika e, kad govorimo o imenovanju e, predsjednice Europske središnje e, banke, to mora biti nakon dva mjeseca. Znači imamo do 4.11. kako bismo imenovali e, predsjednicu Europske središnje banke. Imamo isto tako dva, dvije plenarne sjednice gdje bismo onda mogli obaviti smirenu raspravu sa Christine Lagarde. Tijekom e, njezinog saslušanja ona je rekla da je Europska središnja banka predugo slušala e, tržište da sada treba, treba slušati narod. Mi smo predstavnici europskih naroda i jako je važno da se to i ostvari u djelo. Dragi prijatelji drage kolege, ne mogu ni u kojem slučaju zamisliti da ćete odbiti raspravu u, e, sa Kristin Lagarde budući da je to izuzetno važno za budućnost cijele Europe. Ja vas ohrabrujem da zbilja provedemo tu raspravu i to u njezinoj prisutnosti. Hvala vam. Evo, podnijeli ste vaš prijedlog. Sada ćemo o tome glasati, to poimenično. Glasanje je otvoreno. No votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Respinta. Prijedlog je odbijen. Stoga e, se dnevni red ne mijenja. Allora, allora, c'è un problema Electronic. Izgleda da imamo problem s elektroničkom. S elektronikom imamo 100... Aha, sad ne vidim. Volevo leggere prima il risultato. Htio sam vam pročitati rezultate. Sul tabellone principale i voti na glavnom e, na glavnom ekranu se suzdržani glasovi prikazuju kao e, negativni glasovi, a na našem je displeju točno, zbog toga je nastala ova konfuzija. Evo, dakle glasovi su bili sljedeći. 175 glasova za, zastupniče Bulman, izvolite. E, Gospodine predsjedniče e, Sala ima doma dojam da je došlo do elektroničke zbrke e, za zahtjev e, zelenih da li ćemo za Amazoniju imati rezoluciju. Je li elektronički bilo pokazano ono što se dogodilo u vječnici? Molim da još jednom glasamo ne možemo imati ovakove tehničke probleme i zbog njih ne riješiti stvar. Dobro. Što se tiče rasprave o izvještaju Gualtieri su sljedeći. 175 glasova za, 274 e, protiv i suzdržanih bilo 10. Stoga zahtjev je jasno odbijen i e, dnevni red se ne mijenja. Što se tiče rezultata e, glasanja o Amazoni, o šumskim požarima. 192 glasa je bilo za, 228 protiv i 13 uzdržanih. I sada idemo dalje. Još smo na utrku. Klub Renew je zatražio da se rezolucija kojom se e, zaključuje rasprava o e, izjavama vijeća i komisije na temu stranih uplitanja u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima, da se e, ta točka odgodi za prvu sjednicu u listopadu. Sada ću dati glas onome tko želi govoriti u prilog ovom prijedlogu. Nitko ne želi govoriti u prilog. A, zastupnica Intveld, izvolite. Da, mislim da je prijedlog potpuno jasan i u redu je da o ovome moramo organizirati raspravu, ali za nacrt rezolucije je ipak potrebno malo više vremena, budući da je ovo kontroverzna i osjetljiva tema i valja to napraviti kako treba. Zbog toga smatram eh, da bismo to trebali ostaviti za sljedeću eh, sjednicu. Hvala. Hvala vam, gospođo Intveld. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Zastupnica Piri, izvolite. Ova je inicijativa došla iz socijalista i demokrata i drago mi je da se većina doma e, slaže s time da se o ovoj temi govori e, na plenarnoj sjednici. E, ako ćemo se organizirati tako da imamo poseban odbor sljedeći tjedan, dobro, ako isto tako ako će se to odgoditi za plenarno sljedeći tjedan, dobro, slažemo se s time. Dobro, čuli smo sada dvije zastupnice, a sada ćemo glasati. Glasanje je otvoreno. Per di mano, chi è a Glasamo dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prijedlog je usvojen. Prelazimo sada na srijedu. Pučani su zatražili da se rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o važnosti e, europskog sjećanja za budućnost Europe da se zaključi rezolucijom o kojoj bi se glasalo u četvrtak. Sada ću dati riječ Galeru da nam predstavi zahtjev Pučana. Izvolite zastupniče. Hvala predsjedniče. E, slijedimo dobru tradiciju e, da se sjećamo e, sa raspravama i rezolucijama. Imamo 80. godišnjicu sporazuma Molotov-Ribbentrop. To smo napravili i sa konsensusom prije deset godina. E, to je bilo fatalno za cijeli kontinent. E, te posljedice i još danas osjećamo. E, mislim da tu trebamo imati raspravu s rezolucijom. Hvala vam zastupniče Galer. Tko je protiv? Želi li govoriti, želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Nitko? Gospođa li je tražila da se javi. Hvala vam. Kao prvo, mi smatramo da trebamo zadržati ovaj naslov koji stoji u dnevnom redu. Važnost Europskog sjećanja za budućnost Europe. Druga stvar, ja smatram da moramo predstaviti rezoluciju i glasati o tome na prvoj sjednici u listopadu. To je vrlo osjetljiva tema i željeli bismo imati e, dovoljno vremena da tu rezoluciju pripremimo kako treba.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 443 zastupnika, protiv 234, suzdržani 31. Quindi la eh, proposta è stata approvata. Stoga je prijedlog usvojen. Eh, opet smo na srijedi prema članu 314 ugovora o funkcioniranju Europske unije predlažem da nakon predstavljanja vijeća da se održi kompletna rasprava. Ja to govorim zato što su zeleni podnijeli prijedlog da predstavljanje stajališta vijeća o nacrtu općeg proračuna za 2020. da se zamijeni dakle izjavom komisije i vijeća o proračunu za 2020. Ja predlažem ne samo da čujemo predstavljanje stajališta vijeća, već da se i održi kompletna rasprava. Dakle, rasprava u kojoj će e, sudjelovati cijela e, plenarna. Imate li primjedbe? u tom slučaju možemo smatrati ovaj prijedlog usvojenim. Hvala vam. Ovime završavamo sa izmjenama dnevnog reda. I proglašavam dnevni red usvojenom. Prva točka dnevnog reda izjava komisije o stanju šuma u Europskoj uniji u ime komisije. Riječ dajem Arijasu Kanjeteu. Pozivam kolege koje ne žele sudjelovati u ovoj raspravi da u tišini napuste vječnicu. Izvolite povjereniče. Gospodine predsjedniče, Europska komisija i Europski parlament žele izraziti svoju solidarnost sa svima koji su pogođeni nedavnim poplavama i olujnim kišama koje su pogodile razne španjolske regije. Isto tako želimo izraziti sučut e, žrtvama te zahvaliti se povjereniče povjereniče Oprostite. Ovo je vrlo važna tema želimo e, čuti što nam imate za reći, ali moram zamoliti kolege da što prije i što tiše e, napuste vječnicu. Evo, povjereniče, molim vas, sačekajte samo minutu da e, izađu svi oni koji neće sudjelovati. Please leave the chamber quietly, colleagues. Thank you very much. We are starting our debate. Molim vas da napustite dvoranu. Želimo početi s raspravom. Povjerenik e, želi započeti sa svojim govorom. Povjereniče, ja, vam se ispričavam ponovno i molim vas da krenete iz početka ako se slažete s time. A ostale molim da stvarno tiho napuste dvoranu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Europska komisija i Europski parlament žele izraziti svoju solidarnost sa svima koje su pogodile olujne kiše te poplave e, u različitim španjolskim e, regijama. Također želimo prenijeti sućut žrtvama, obitelji, obiteljima žrtvama te zahvaliti svim nadležnim tijelima, profesionalnim službama i volonterima koji su radili i pružali pomoć nastojeći ublažiti posljedice ove katastrofe. Danas ovdje govorim u ime povjerenika Hogana. I htio sam vam zahvaliti na prilici da nastavim govoriti o ovoj temi i drago mi je da je Europski parlament zainteresiran za šume. Šume pokrivaju 40% europskog kopna i vrijedno su blago za naše društvo i gospodarstvo. I stoga moramo pažljivo odgovoriti na probleme s održivosti. Oluje, požari e, predstavljaju samo dodatne poteškoće u upravljanju šumama. U travnju ove godine je povjerenik Hogan organizirao sastanak o šumama i tu smo imali priliku detaljno razgovarati o sadašnjim izazovima za europske šume. Bio je to vrlo plodonosan sastanak. E, sudjelovali su svi relevantni dionici, donositelji politika, e, administratori, istraživači, predstavnici e, šumarske industrije, predstavnika šum, vlasnika šuma te predstavnici civilnog društva. Na konferenciji je potvrđeno koliko su šume važne u kontekstu Pariškog sporazuma globalne te u kontekstu globalnih ciljeva bioraznolikosti. Isto tako, jako je važno zadržati šume e, kako bi osigurale nova radna mjesta u ruralnim područjima. Šume i proizvodi šumarstva su ključni za postizanje e, ugljične neutralnosti do 2030. Time što ćemo zamijeniti e, materijale koji se dobivaju iz fosilnih goriva, baš kao što je najavila i nova predsjednica komisije. A ako ćemo govoriti o procjeni šuma, dopustite da kažem sljedeće. Nadležnost za šume leži prvenstveno u zemljama članicama i to stoji i u e, Evrops strategiji Europske unije o šumama iz svibnja 2019. Dakle, riječ je o načelu subsidijarnosti. U proteklih nekoliko godina E, šume u Europskoj uniji su pretrpjele značajne e, vremenske nepogode od suša do poplava i to je dovelo do, značajnog, do značajne degradacije šuma. Šumski požari, e, oluje te bolesti su snažno pogodile naše šume. U komisiji imamo stručne skupine te koordinaciju, skupinu za koordinaciju i sva ta tijela rade na poboljšanju te situacije te na boljoj razmjeni e, informacije između zemalja članica i komisije. Nedavne e, rasprave su govorile o slučaju potkornjaka te pružale smjernice o djelovanju za šume. Zaštita i otpornost šuma će također biti tema na sastanku za bioraznolikost i prirodu. Isto tako, e, šume norveške smreke značajno nestaju na milijuni i milijuni kubičnih metara. U Njemačkoj gubitak šuma zbog e, suša se procjenjuje na više od 100 tisuća hektara e, šuma. Toliko je šuma oštećeno. Što se tiče e, šumskih požara, više od 300 tisuća hektara je izgorilo samo ove godine. I ta brojka uključ, se treba dodati još 60 tisuća hektara, što je prosjek za 2018 procjenjuje se da je 4 milijuna hektara pogođeno nekom vrstom štete ili degradacije. I to naravno e, stvara snažne probleme ekosustavu, ali i industriji. Sadašnja situacija se ne može usporediti s ničim. I to zbog posljedica potkornjaka, e, suša i olujnih kiša. Situacija uopće nije optimalna. Ako želimo podržati naše šume i potrebe šumarskog sektora, e, europska strategija želi postići ciljeve i prioritete koje su zajedno dogovorene. Dakle, raditi na zajedničkom održivom e, šumarstvu. Zajednička poljoprivredna politika je glavni izvor financijske podrške. E, plan za javnu potrošnju u razdoblju od 2015. do 2020. je oko 8 milijuna eura i to ostali fondovi Europske unije poput kohezijske politike, mehanizam za civilnu zaštitu, e, LIFE ili neki drugi programi također podržavaju šume i ostvarivanje europskih ciljeva. E, šteta koja nastaje požarima, prirodnim katastrofama, e, restauriranje šuma, pomoć za sve to se može dobiti i iz e, politike za ruralni razvoj. 20% ukupnih rashoda zajedničke poljoprivredne politike je išlo upravo u tu svrhu. Osim toga, 1,5 milijardi eura je osiguran kako bi se osigurala otpornost šuma. mehanizam civilne zaštite Europske unije također e, može pružiti tehničku podršku kada je riječ o e, pripremi na katastrofe te na pružanje adekvatnog odgovora. E, taj je mehanizam osnažen time što je uspostavljen kapacitet sa rezervama. Zatim, isto tako, želimo razvijati i inovacije u e, sektoru šumarstva u okviru obzora 2020. A sve u vidu povećanja otpornosti šuma. I nadamo se da će se povećati e, proračun prema ovim novim pravilima. Hvala povjereniče. A sada imamo prvog govornika za klubove. E, gospodin Lize ima dvije minute, govori za pučane. Hvala predsjedniče, dragi kolege i kolegice. Šuma je kod nas u Europi važan zaštitnik klime. To se je naročito važi tada eh, kada se eh, gospodari eh, šumama i kada drvo može zamijeniti čelik. To je veliki gospodarski sektor za odmor i za industriju. Međutim, šume u Europi su u mnogim dijelovima u lošem stanju. Češka, Njemačka, Francuska i dijelovi Skandinavije. E, uzroci su suša posljednjih godina i time i širenje nametnika, naročito potkornjaka. E, dakle, e, zaštitnik klime je u opasnosti. Stoga moramo E, svaki na svojoj razini, e, naročito lokalno u državama članicama, tamo gdje imamo nadležnost, e, moramo pomagati. Moramo financijsku potvoru ocijeniti, recimo drugi stup, međutim to ne znači da treba doći do rezanja drugog stupa. To nećemo prihvatiti, ali moramo imati pravila E, pravila o tržišnom natjecanju kako bismo spriječili katastrofu. E, to moraju svi znati. E, oni koji govore o propisima moraju ih i provoditi. I to na nebirokratski način. Na dnevnom redu je nažalost samo rasprava. Mi smo željeli i rezoluciju. E, mi ovdje ne možemo samo raspravljati, već i pripremati djelovanje. E, moramo davati signale. E, šume nam leže na srcu i moramo se za njih brinuti. Hvala. A gospodin Andreju ima dvije minute za socijaliste i demokrate. Hvala, gospodin, gospođo Gospođo predsjednice, Europska unija također ima svoju odgovornost u deforestaciji, i uništenju šuma. Mi također smo odgovorni zato što trošimo te proizvode koji dolaze od eh, eh, deforestacije, kao na primjer palmino ulje. Francuska isto tako to promovira a palmino ulje je zbilja okolišna katastrofa i isto tako e, opasno za okoliš kao i dizel gorivo. Moramo reagirati, moramo u svakom slučaju valorizirati šumske europske resurse i to kroz strategiju pošumljenja i obnove šuma. Moramo promovirati strategiju za e, održivo upravljanje šumama. Biti ćemo vjerodostojni također ako e, stavimo u e, međunarodne trgovinske sporazume kao Mercosur e, obvezujuće e, klauzule za zaštitu šuma. Gospodin Torvald za Renew klub. Hvala predsjednice. Povjereniče. Europske šume E, su e, negdje u dobrom stanju, a negdje u lošem. E, razlog tome je da nemamo koncept, evropskih europskih šuma. Imamo šume u množinu, množini. Neke su u lošem stanju. Kako bismo shvatili gdje leže problemi, moramo pogledati što se događa i u Kanadi i u Rusiji u obje te zemlje imamo e, velike šumske požare. Ako e, mislimo ekološki, e, već smo izgubili ravnotežu u šumama. Već smo u negativi. Razlog je jednostavan. kada imamo podmetnute požare, onda ih ne možemo zaustaviti. Nemamo sredstva ni alate za to. Iz toga e, to postaje stalni problem. U Rusiji u e, srpnju e, je izgorjelo 4 milijuna hektara šume. Nitko nije mogao pristupiti tim šumama mi trebamo gospodariti šumama. Donald Trump je rekao e, da moramo e, češljati šume malo više, čistiti ih. Mm, to je naravno težak posao, nije to jednostavno. Ako pogledamo nametnike, potkornjaka i tako dalje, to su veliki problemi i u Europi. Gospodin Eckhout e, ima jednu minutu. Hvala. Hvala na ovoj raspravi za evropske šume. Govorimo često o šumama izvan Europe, ali rijetko o šumama u Europi. E, šume su ključne za klimu, to je e, prirodni hvatač ugljika u prvom redu klima. 40% obnovive energije dolazi od biomese. Ocjena e, učinka toga e, pokazuje da ćemo smanjiti hvatanje ugljika, a to ima isti učinak kao veće i više emisije. Ali i bioraznolikost je ugrožena Agencija za okoliš kaže da e, tu vrlo loše stojimo. Moramo poboljšati hvadače ugljena i e, povećati bioraznolikost kako bismo očuvali e, naš planet. Hvala gospodin Hakarane za nezavisne ima dvije minute. Izvolite. Gospođo predsjednice, Evo, neki su već otišli. Gospodin Kanjete je već otišao. E, jer bismo trebali e, govoriti o Finskoj. Već stotinu godina imamo politiku gospodaranja šumama i stoga u Finskoj su šume u odličnom stanju, u boljem stanju nego ikada, jer se mi brinemo za naše šume. Imamo puteve kojima možemo prići šumama kako bismo e, njima upravljali, a možemo i spriječiti šumske požare. Imali smo probleme u Kanadi i Rusiji i Švedskoj. Ali u Finskoj mi smo uspjeli e, spriječiti požare. Mi živimo sa šumom, e, e, živimo od nje, ali danas nas brine stanje europskih šuma. Dođite u Finsku i pogledajte kako mi to radimo. Ja imam osobno iskustvo sa šumama. Od 16 godina Eh, ja sam otišao u šumu kao radnik i vidio sam eh, eh, kako drveće raste i kako ljudi koriste drveće, ali se i brine za njih. Mi se brinemo za bioraznolikost. Dođite u Finsku i pogledajte kako mi upravljamo šumama. možemo vam pokazati kako mi to radimo. Hvala. Hvala. E, gospodine Hakarajnen, imate plavu karticu. Prihvaćate li je? E, molim vas, evo. Evo, plava kartica. gospodin Roland ima pitanje. E, prihvaćate li plavu karticu? Prihvaćate li ovo pitanje? Imate pitanje? Izvolite, gospodine Roland, imate riječ. Mikrofon, molim. Pitanje je e, sljedeće. Šume u Finskoj. Imamo tu proturječnost mi zastupamo zaštitu šuma a evropska politika biodizela i biomase mi zagovaramo zelenu politiku koja dovodi do e, razaranja i indonezijskih prašuma i e, e, gubitak dragocjenih vrsta orangutana na primjer ovo mi se ne čini kao pitanje za našeg govornika. E, želite li odgovoriti na ovo, ovaj komentar? E, izvolite, imate riječ. Ako želite, možete uzeti. Hvala, odgovorit ću na pitanje. hoćete li ustati i Nećete odgovoriti na pitanje. Ja odgovaram samo na prava pitanja. Hvala, gospodine Roland, čuli ste odgovor. Gospođa Višnjevska je sljedeća. Izvolite, minuta i pol za ECR. Hvala lijepa, predsjednice, povjereneće. Stanje naših šuma mora biti ključni izazov eh, u sljedećim desetljećima. Eh, vidimo u posljednje vrijeme eh, veliko razaranje naših šuma zbog parazita poput potkornjaka na smreki. Nažalost, Europa je u dobrom stanju kad se to usporedi s drugim regijama u Poljskoj površina pod šumama raste od 20% 940 eh, eh, do 30% danas. Mi eh, imamo dobro šumarstvo i dobre prakse. posadili smo 5 milijuna e, drveća. E, to se događa svake godine. E, šume se obnavljaju, ali nažalost Evropska unija nam nažalost ne daje dovoljnu potporu za to. Mm, aktivna šumarska politika je vrlo važna. Mi možemo podijeliti naše dobre prakse E, s ostatkom Europe. Naše gospodarenje šumama je dobar primjer. Prije no što dadem e, riječ sljedećem govorniku, plavi karton znači 30 e, sekunda za pitanje, onda imamo 30 sekundi za odgovor. Gospodin Ferreira ima riječ za GUE Engl. Hvala predsjednice. stanje naših šuma se vidi u sve većem broju požara i sve većem e, broju nametnika. E, e, uzrok ranjivosti je pomanjkanje ulaganja i osoblja. Sve je to dio politike poput ZPP-a ZPP e, financira e, rušenje javnih e, službi, uključujući i šumarske službe. Sve te stvari idu protiv multifunkcionalnosti naših šuma. A ljudi napuštaju poljoprivredu i ruralna područja. Mi stalno tražimo veće investicije u šumama. Mm, i tražimo i e, politiku za sprečavanje prirodnih katastrofa. Želimo zaštititi šume. Trebamo e, drugačije tipove e, poljoprivredne politike. Ne smijemo i dalje rezati javno financiranje šumarstva. Gospodin Papadakis ima jednu minutu, izvolite. E, Grčka, e, gospođo predsjednice, ima e, više od stotinu smrtnih slučajeva u šumskim požarima. Moramo pripremiti adekvatan plan borbe protiv požara. Moramo kazniti one koje podmeću požare E, taj problem treba riješiti. E, mi smo osnovali e, tijelo poput Rescue, ali oni rade što mogu. Oni nemaju dovoljnu podršku. Države članice koje imaju malo novca na raspolavanju i ne mogu podmiriti troškove zaštite šuma. E, vidjeli smo rezultate e, takove situacije u cijeloj Europi. Moramo imati više osoblja, više sredstava. E, moramo pomagati onima koji si zaštitu šuma ne mogu po, priuštiti. Gospodin Došman, minutu i pol. Poštavini kolege i kolegice, kao što ste rekli, povjereniče, stanje šuma u Europi je loše djelomočno. E, potkornjak se širi zbog klimatskih promjena, imamo sve više e, oluja, na primjer u mojoj regiji. Ali e, šume igraju važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena i u bioraznolikosti. To su zelena pluća iz toga održivo gospodarenje šuma je od ekstremne važnosti e, e, šume se moraju razobno koristiti e, drvo se može koristiti i za proizvodnju energiju moramo honorirati dobro gospodarenje šumama Eh, moramo podupirati eh, eh, naše poljoprivrednike koje se bave šumama kako bismo se borili protiv klimatskih promjena. To možemo uraditi u drugom stupu ZPP-a. Jako me brinu predloženi rezovi u drugom stupu, ali moramo razmisliti također ne bismo li uveli e, i nove instrumente kako bismo zaštitili šume u Europi. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin De Castro ima dvije minute. Gospodin predsjedavajući, gospodine povjereniče, uvaženi kolege. Situacija u našim šumama je sve e, teža i Europska unija mora opet postati predvodnik u borbi protiv ove opasnosti. Mnogo je toga učinjeno i valja se toga i prosjetiti, između ostalog i zahvaljujući zajedničkoj poljoprivrednoj politici. U proteklih 20 godina došlo je do porasta teritorija koje je pod šumom i to za veličinu cijelog Portugala na primjer. To jasno pokazuje da e, strategija Europske unije već donosi konkretne i važne rezultate iako naravno je treba i popraviti. No naravno ne smijemo se zaustaviti. E, rezovi koji su predviđeni za novoj ZPP prema prijedlogu komisije će u nekim zemljama značiti e, pad sredstava za razvoj ruralnih područja. U nekim zemljama će to čak označavati pad od 25%. I to je naravno potpuno neprihvatljiv korak unatrag. Naši e, poljoprivrednici i naši šumari moraju sudjelovati u ovim izazovima. i moraju pomoći u rješavanju problema naših šuma. Istovremeno valja reagirati i kad je riječ o velikim zemljama izvoznicima drva i drvne mase i to kroz uspostavu učinkovitog programa certificiranja koji će omogućiti aktiviranje pojedinih zaštitnih klauzula. Nalazimo se u pravoj pravca toj klimatskoj e, hitnoj situaciji. Samo snažna i ujedinjena Europska unija će našim građanima moći pružiti hrabre odgovore, a ne ih neprestano odgađati. Hvala vam. Hvala lijepa. E, gospodin Stefanuta ima jednu minutu. U Rumunjskoj e, E, imamo mnogo netaknutih šuma, njih treba štititi zbog e, važne uloge u očuvanju bioraznolikosti. Ipak se tamo e, vrši sjeća šuma. Time se smanjuje bioraznolikost, ubijaju se ptice. Iz studija se vidi da u posljednjih nekoliko godina je posjećeno e, ili nestalo 3,6 milijuna hektara šuma. Milijuni e, kubičnih metara e, drva se izuve. Agencija Green je podastrla jednu žalbu ko Evropskoj komisiji. Zahtjeva se sprečavanje tog krčenja ono što imamo na papirima ne odgovara stvarnosti. Mi imamo evropske norme, ali treba ih i provoditi. Hvala. Hvala sada gospođa Deparne Grunenberg. Gospođo predsjednice, E, šuma raste polako, na to treba podsjetiti. Ona e, slijedi e, ritam prirode. Moramo dalje saditi drveće, moramo učiniti šume otpornijima, moramo se prilagoditi klimatskim promjenama. Moramo imati na umu i održivo gospodarenje. Ali to neće biti moguće ako ćemo i dalje slijediti samo kapitalističke potrebe e, sjeće, ne, ne možemo za, e, pokriti e, energetske potrebe biomasom jer šume su hvatači ugljika. Moramo imati novu šumarsku politiku E, e, poljoprivredna politika je, e, nije dobra ova politika koju imamo. Šuma raste polako i može se mijenjati samo polako. I na to će, toga će se sjećati naša djeca. Hvala. Jedna minuta, gospođo Limer u saopćenjima komisije e, e, čitamo stalno o zaštitnim mjerama komisije. Pa to je smiješno. E, to je upravo Evropska unija koja pridonosi razaranju šuma sa poticanjem proizvodnje biomase. Ako pogledamo Njemačku sa mnogo farma vetranjača, mnoge od njih su u šumskim područjima. Nije najveći e, štetnik e, potkornjak, već čovjek. E, imamo u Odnvaldu, koji je prirodni park unesco tu imamo također farme vjetrenjača E, e, moramo uposliti profesionalce koji će štititi šume, a ne e, se povoditi za raznim ideologijama. Gospođo Limer, imate plavi karton od gospođe Grapini. Prihvaćate li ga? Izvolite, gospođo Grapini, imate 30 sekundi. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, ja sam poslušala ovu prezentaciju, govorili ste da e, je e, nedovoljno sve te mjere koje poduzimamo. Naravno, moramo govoriti o tome otvoreno. Što mislite? Da li mislite da svi mogu raditi što hoće sa svojim šumama ili moramo o tome razgovarati ovdje, ustanoviti posebne mjere kako bismo poboljšali stanje šuma? mislim da niste shvatili ono što sam rekla. Smiješno je da e, Evropska unija koja svojom energetskom e, tranzicijom dovodi do razaranja šuma. Smiješno je da onda govorimo o zaštiti šuma na tom istom mjestu. Gospodin Džambanski, sljedeći e, govornik, jedna minuta. Gospodine povjereniče, dragi kolege, gospođo predsjedateljice, da, ovo je, ova rasprava je došla u pravo vrijeme. Posebno nakon e, snažnih e, e, požara, šumskih požara diljem svijeta. No, nadamo se da se stvari neće ograničiti na raspravu kao što se to često događa. Šumarstvo je dio nacionalnih prerogativa, no bez obzira na to nam treba e, europska e, strategija kao referentna točka. Europa ima 5% svjetskih šuma, no europske šume ipak nisu toliko važne globalno. No, bez obzira doprinose tim globalnim svjetskim plućima. Svi ovdje u dvorani se slažu oko važnosti šuma u e, očuvanju bioraznolikosti i u suzbijanju klimatskih promjena. Moramo e, koristiti sve instrumente kako bismo e, djelovali. Gospodin Karti, izvolite. Dragi E, povjereniče. Moramo e, dobro upravljati šumama kako bi to bilo dobro i za okoliš, za lokalne zajednice, te također lokalna i ruralna gospodarstva. U Irskoj politika vlade je osigurala da strategija šume ne odgovara na sve te zahtjeve. E, kad govorimo o Europskoj uniji i komisiji, E, moramo se e, obvezati da osmislimo tu takvu strategiju kako bismo e, prije svega zaštitili e, autohtono zemljište i ne smijemo ni u kojem slučaju dopustiti da tamo gdje sadimo nove šume to zapravo doprinosi još više uništenju okoliša. A s druge strane govorimo o strategiji borbe protiv šumskih požara, govorimo o odgovoru Brazilu, a s druge strane potpisuje se Bjanko Ček Brazilu. Moramo ovdje i sada čuti odgovor gospodine povjereniče. Mr. Gospodine Kartis, sutra ćemo o toj važnoj temi razgovarati, a sada gospođa Porfjad, minuta i pol, izvolite. Hvala. Svi se slažemo da šume igraju važnu ulogu u kontekstu klimatskih promjena. Izveće komisije pokazuje da je situacija europskih šuma loša? To je pitanje koje moramo uzeti jako ozbiljno. No, moramo također biti jasni. E, rješenje nije regulacija na EU razini. Umjesto toga države članice moraju štititi svoje vlastite šume. Potrebno je da koristimo šume na najbolji način i da njima upravljamo onako kako je to e, potrebno. Moramo ažurirati e, registar za šume iz 2013. godine. Puno toga se promijenilo te trebamo osigurati to da europsko zakonodavstvo uzima u obzir e, sve mogućnosti koje nam pružaju šume i šumski proizvodi. Hvala gospođo Spurek. Jedna minuta, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Europska Eh, Unija ima šume koje su klasificirane kao najvrijednija eh, područja u svijetu. No, danas se nažalost događaju stvari koje eh, postavljaju sljedeće pitanje. Da li imamo još jedno dodatno, dodatan slučaj vježak? Inicijativa White Carpathian. Imamo znači Mm, Poljsku eh, fondaciju za prirodno eh, za prirodnu eh, baštinu to je nešto što je alarmantno budući da to dovodi u pitanje odredbe europske uredbe o staništima i o pticama to je nešto što moramo riješiti pred europskim sudom hvala gospođa Müller jedna minuta izvolite Frau gospođo predsjednice. E, velika suša je posljednjih godina jako pogodila naše šume. E, potkornjak se e, širi. Ako pogledam brojke iz Bavarske, u posljednjih pet godina je nestalo 20 milijuna kubičnih metara zbog potkornjaka pola milijarde e, eura gubitka za naše šumare u Bavarskoj. E, a taj je novac potreban za obnovu šuma. E, šuma koju poznemo danas je gubitnik zbog klimatskih promjena. Mi trebamo održivo gospodaranja šumama, a ne previše propisa. Trebamo održivu politiku za sirovinu za sirovine. Potkornjak e, treba ući u naše projekte. Samo e, e, dobro upravljanje šumama može pomoći u ovoj strašnoj situaciji. Hvala. Hvala, gospođa Rivazi, jedna minuta, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, drage kolege. Naše šume su u opasnosti. Te e, šumski požari ovo ljeto svjedoče i povećanju e, svijesti o toj opasnosti. E, imamo isto tako tu informaciju da svaki sat gubimo 800 nogometnih igrališta. Nevjerojatna brojka. E, kad govorimo o angažmanima, onda prije svega imamo puno toga na dugi rok, a jako malo obvezujućih e, mjera. Kad govorimo o energetici i drvu, moramo isključiti sada, ne u 2023. godini vezano uz znači, ovu poveznicu drvo i energetika. Isto tako, 80% svjetske deforestacije e, proizlazi iz intenzivne poljoprivrede. Moramo u tom smislu poduzeti mjere kako bi se borili protiv te inve, e, intenzivne deforestacije u Indoneziji i u Amazoni. A moramo i zaštititi autoktono stanovništvo jer oni najbolje čuvaju e, svoje e, prašume. I isto tako, gospodine povjereniče, očekujemo konkretne mjere. A sada gospodin Blaško, jedna minuta, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, dragi povjereniče, dragi kolege. Šume u središnjoj Europi umiru zbog više faktora. Prvi element je previše brige za šumu, to je dovelo do tog do te strašne situacije sa podkornjakom stvaraju se neinterventne e, zone u nacionalnim parkovima i tu potkornjak se zbilja razmnožava na e, jako dobar način e, šume u Češkoj su bile prekrasne, a sada su uništene. Teško je gledati te uništene šume. Ja predlažem da Europska komisija poduzme hitne mjere protiv ljudske gluposti i gluposti stručnjaka. Pozivam Europsku komisiju kako bi e, ukinuli isto tako i e, ovu odredbu ne intervenciju, intervenciju u neinterventnim zonama. Hvala gospodine e, Blaško. Gospođa Šojdrova ima pitanje za vas. Hoćete li to prihvatiti? Gospođa Gospođa Šojdova, izvolite. Ne bih sad tu htjela povesti češko-češku raspravu. Gospodin e, Blaško je pozvao Europsku uniju da se e, da intervenira u situaciju državo, e, državi članici. Da li mislite da su naša ministarstva i nadležna tijela nesposobna da riješe situaciju i da mora netko drugi intervenirati? Ja vjerujem i našim stručnicima i našim upraviteljima šumama u ovoj situaciji. Dragi, draga kolegice, za razliku od vas, ja sam e, bio dio akcije vezano uz klanjanje

Mm. Mislimo da nije logično da EU nema zajedničku strategiju za šume i politiku za šume. To je su pluća Europe. 34% mm, e, teritorija Europe su šume. To predstavlja e, bogati i cijenjeni resurs i bioraznolikosti te apsorbiranja CO2. No, mjere koje nisu provedene su dovele do toga da su se Europom proširile ili šumski e, požari. Ti požari mm, e, proizvode jako puno gubitaka, flora, fauna, te također i ljudski gubici. E, nećemo E, skoro imati e, uopće išta za zaštititi budući da ćemo izgubiti naše šume. Zbog toga moramo djelovati brzo te moramo e, postići svojevrsni green deal. Trebamo vidjeti na koji način se usredotočiti na ovaj problem koji će itekako pogoditi buduće generacije. Hvala. Sada gospodin Zoido Alvarez, jedna i pol minuta, izvolite. Hvala vam predsjedavajuća. Hvala i vama povjereniče i svaka vam čast e, na vašem radu na čelu e, tog odjela komisije. Isto tako svaka vam čast na dobro odrađenom poslu kad je riječ o Pariškom sporazumu te o ambicioznim planovima kad je riječ o klimatskim promjenama. E, šume su naše najveće bogatstvo, e, pomažu nam u zaštiti tla, e, filtriraju zrak, služe kao stanište brojnim vrstama i imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. O tome u Španjolskoj jako puno znamo. Španjolska je druga zemlja po površini koja je prekrivena šumama u Europi. I mi smo zapravo i zemlja u Europskoj koja je najbogatija kad je riječ o bioraznolikosti i sva naša stambla apsorbiraju 37% CO2 kojeg e, emitiramo. No isto tako svjesni smo da treba dalje raditi. E, dobro upravljanje i zdravlje naših šuma e, ovise o suradnji svih dionika, uključujući i stanovnike ruralnih područja. Zbog toga više pozornosti valja posvetiti stanovnicima ruralnog područja. Šume su također ključne u borbi protiv siromaštva, budući da stvaraju radna mjesta u onim predjelima Španjolske u kojima više gotovo nema ljudi. Isto tako pružaju e, drvo koje je potrebno za stvaranje bioenergije. Zbog toga odbijamo rezove koje je predložila Europska komisija za proračun ZPP-a. Sljedeći govornik je e, Gonzales Cezares. Ima jednu minutu. Hvala. Kao što je već rečeno, s jedne strane plaćamo poljoprivredne mm, proizvode koji uništavaju e, šume u trećim zemljama, a s druge strane e, Europu i njezina ruralna područja napuštaju ljudi i na taj način se zapravo potiče razvoj ekstenzivne poljoprivrede i stočarstva, a time se onda stvaraju i veće požari. E, šume su pravi rezervat bioraznolikosti. U Galiciji je e, površina pod eukaliptisom se udvostručila u nekoliko godina. Ne želimo to eliminirati, ali želimo ograni, to ograničiti i kontrolirati bolje. U Europskoj uniji moramo se zalagati za politiku međunarodnu trgovinsku politiku koja će zaustavljati krčenje šuma. Ali istovremeno, povjereniče, u Europi moramo isto tako uh, e, insistirati na održivom upravljanju šumama, zaštititi tradicionalne šumu, boriti se protiv napuštanja ruralnih područja, e, nastojati ograničiti intenzivno stočarstvo, zadržati sredstva u ZPP-u i na taj način zadržati uh, naše ekosustave i naše šume u boljem zdravstvenom stanju. Sljedeći govornik je gospodin Martin Hojsik. Ima jednu minutu. Gospodine predsjedniče, povjereniče, evropske šume su u opasnosti. Prijeti im ne samo klimatska kriza, već e, i e, sjeća e, i tako dalje vidimo degradaciju šuma. Ako e, e, želimo e, očuvati bioraznolikost, onda moramo štititi naše šume. Trebamo stroga pravila koja zabranjuju prskanje šuma, koje obnavljaju šume, ali istovremeno 5% šuma mora ostati netaknuto. U njih se ne smije, e, u njima se ne smije vršiti neki zahvati. E, moramo e, štititi šume od raznih interesa. Mi stoga trebamo europsku strategiju. To je važno za budućnost. Gospođa Brikmosarskija ima riječ. Izvolite.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 Hvala vam, gospodine e, predsjedavajući, gospodine povjereniče. Ja sam se javio u ovoj raspravi kako bih naglasio da je moja zemlja, Poljska, jedna od e, zemalja koja ima najbolje rezultate kad je riječ o održivom upravljanju e, šumama i udvostručili smo količinu drvne mase koju proizvodimo u Poljskoj, i šume pokrivaju 30% naše ukupne površine. Stoga pozdravljam odluku iz 2018. E, parlamenta i vijeća da se šumarstvo uključi u e, okolišnu politiku. Doprinos šuma emisijama CO2 će se također ključiti u sveokupne e, kalkulacije o emisijama CO2. Visoke temperature, suše, zime bez snijega, oštre oluje, sve to doprinosi lošem stanju naših šuma i naše šume traže od nas e, primjereno gospodarenje šumama. Hvala vam, imam plavi karton. Gospođa Melkirova vam želi postaviti pitanje. Gospođo, izvolite. Hvala vam gospodine Kuzmek, hvala vam na govoru. Budući da sam živjela u Poljskoj, znam koliko su šume Poljskoj važne. No željela bih čuti od vas što mislite da poljska vlada radi kako bi e, očuvala autohtone šume u Poljskoj? Mr. Kuzmijak. Gospodine Kužmijuk, izvolite. Dziękuję bardzo za, za, to pytanie. Rzeczywiście Hvala vam na pitanju. Jako je puno nerazumijevanja e, u prošlosti bilo o stanju u poljskim šumama i pogotovo o e, slučaju potkornjaka i šume smreke. Ja imam, tu i brojke i mogu vam pokazati da bi naša zemlja baš stvarno mogla poslužiti kao primjer gospodarenja šumama i to cijeloj Europi. I još jedna stvar, u Europi je to, u Poljskoj je to sektor koji se sam financira. Sada riječ ima gospođa Sander na minutu i pol, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelje, gospodine povjereniče, dragi kolege. Šume su e, bile prije ljudi, a nakon šuma imamo pustinju, rekao je Šatobrijan. o, stvarnost ovo ljeta, ovog ljeta nas je podsjetilo na tu izreku. E, e, imali smo isto tako E, uključenje i dizanje svijesti te velika odgovornost. E, u ovoj situaciji deforestacije, šumskih bolesti i tako dalje e, ostvariti to da Europska unija odigra i socijalnu i okolišnu ulogu. Potencijal je nevjerojatan, no moramo naše resurse iskoraštavati na najbolji način u svjetlu održivog razvoja te e, upravljanje e, i to upravljanjem našim šumama na dugi rok. Ne postoji zajednička šumarska politika, no europske politike mogu utjecati na nacionalne politike. Zbog toga mi se čini suštinskim gospodine povjereniče da se drugi stup ZPP-a e, nastavi u sljedećem programatskom razdoblju. To je izuzetno važno u svjetlu od održivog upravljanja na dugi rok šumama. Moraju se sredstva mobilizirati kako bismo se prilagodili klimatskim promjenama. Hvala vam, sada riječ gospođo Arena, izvolite. Hvala. U nedavnoj komunikaciji Komisije o zaštiti šumama komisija predviđa dodatne regulatorne mjere za dodatnu zaštitu šuma. Prvo pitanje, da li isto tako e, namjeravate uvesti obvezujuću regulaciju kako bi e, spriječili rizike kojima su izložene šume kroz poljoprivredu te isto tako i e, rudarstvo. O tome se manje govori, ali predstavlja veliki rizik. A isto tako je važno da tržište Europske unije ne bude povezano sa deforestacijom. Drugo pitanje, važno je da trgovinski sporazumi budu e, poluga gdje ćemo se boriti protiv e, deforestacije. Da li ćete tu e, napraviti i obvezujuće odredbe? Imamo isto tako i u Turskoj e, uništenje šuma deset puta više nego što je to inicijalno bilo predviđeno u okviru ovog plana jedne rudarske tvrtke. Kako izvršiti pritisak i na ovu tvrtku i na ovu državu? Hvala vam sada gospodin Linz na minutu i pol. Povjereniče, dragi kolege i kolegice, e, naše šume su životni e, e, prostor, ali i naš pacijent. Nametnici se šire. Naše šume trebaju njegu ne, možemo ih ostaviti na cjedilu, moramo ih podupirati prema e, Eurostati. Šume apsorbiraju 10% e, e, emisija stakleničkih plinova. Šume ne smijemo prepustiti samima sebi. Drvo hvata ugljik a drugo, e, zdravo drveće nam daje e, zdrav okoliš. A e, loše šume, šume koje degradiraju su gubitnici. One su dobre samo za nametnike. Stoga trebamo aktivno šumarstvo za zdrave šume i kao dobre hvatače ugljika. Kako bismo postigli ove ciljeve, moramo imati novu strategiju za šumarstvo e, koja će e, promicati zdrave šume. E, nadamo se da će odbor Agri dati konstruktivne predloge za to. Gospođa Miller ima plavu karticu za vas. Prihvaćate li je? Gospođo Miller, hvala lijepa predsjedniče. E, gospodine Lin, slažete li se da na području e, istraživanja o potkornjaku e, trebamo imati europske projekte, recimo LIFE program i Obzor 2020. Suzbijanje potkornjaka traži biološka sredstva, ali tu trebamo i daljnje istraživanje. Moramo svi zajedno ići u tom smjeru. Gospodin Linc, molim odgovor. Da, odgovaram na ovo pitanje vrlo kratko. Mislim da je to dobra prilika da, i da u Europi surađujemo na tom problemi. Naš sljedeći govornik je Inero Henelioma, ima jednu minutu. Izvolite gospodine predsjedavajući. Ako želimo doista učiniti nešto pametno za naše šume, mora nam biti jasno da imamo jako puno šuma, a ne samo jednu šumu. 70% površine u Finskoj je pokrivena šumama. Finska je oduvijek koristila svoje šume no svejedno se površina pod šumama nije smanjila u posljednjih sto godina i šume predstavljaju značajni spremnik za CO2. I, i zato je jako važno da se europskim šumama gospodari na održiv način. I kada Europska komisija u budućnosti bude razmatrala što i kako učiniti, svakako treba paziti na to e, da ne kazni e, zemlje koje su do sada dobro gospodarile svojim šumama. E, gospođa Simone Šmitebar iz Zelene Štajerske, sljedećka govornica, izvolite. Gospodine predsjedniče, E, cijenjeni kolege i kolegice. Hvala na ovom uvodu. Ja sam e, iz Austrije. 50% e, naših površina su pod šumama. I stoga je gospodarenje šuma toliko važno. Ali prije no što govorimo o tome, ja bih još podcrtala zašto su šume tako važne. U nemamo boljeg zaštitnika od klimatskih promjena su dobro očuvane šume. Šuma, šume treba štititi, ali i, i dobro iskorištavati. E, e, šume nam daju više od 3 milijuna radnih mjesta u Europi. Moramo e, se držati činjenica. Klima se mijenja, E, pritisak nametnika je sve veći. Stoga Europska komisija mora reagirati e, i mora podupirati cijeli sektor šumarstva. Trebamo novu e, jaku europsku strategiju koja je orijentirana prema budućnosti. Ne možemo imati rezove u drugom stupu. Trebamo javna sredstva kako bi smo e, mogli spriječiti klimatske promjene u našim šumama. Tu e, trebamo koristiti i fond solidarnosti. E, moramo dati vjetar u leđa našim šumarima. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Schmidbauer. Gospodin Adam Jarupas ima sada riječ. Izvolite. Hvala vam. Gospodine povjereniče, dame i gospodo. Šume su ključni sastojak naših ekosustava. O njima ovisi i naša sposobnost da riješimo problem s prekomjernim emisijama CO2. Osim toga, šume su ključan sektor u Europi koji stvara brojna radna mjesta i to posebice na lokalnim razinama. Stoga se slažem sa komisijom kada kaže da moramo učiniti sve što možemo kako bismo podržali zemlje članice, vlasnike šuma te tijela koja gospodare šumama kako bi se šume što bolje zaštitile te kako bi se riješile posljedice šumskih požara. Moramo djelovati sve zajedno jer sami nećemo biti ni upola učinkoviti. Naravno, nacionalna razina je najbolja razina za donošenja bilo kakvih mjera. Moramo iskoristiti e, novac iz programa LIFE, iz ZPP-a, moramo podržati istraživanje i razvoj, te e, donijeti primjerenu e, strategiju o šumama i uključiti je u program Obzor Europa. Pošumljavanje bi morao biti naš cilj. Moramo raditi na što većoj otpornosti šuma. E, moramo učiniti šume otpornijama i na sušu i e, pomoći zemljama članicama i u borbi protiv nametnika. E, gospodin Alvaro je sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedavajući, povjereniče, kolege. Svi smo svjesni da ugovori Osnivački ugovori ne sadrže izričito riječ šuma, no u proteklih nekoliko godina europske institucije, ovaj dom i Europska komisija, su postale proaktivnije u nastojanju da se bolje upravlja tim resursom i tom baštinom. No, unatoč problemima u upravljanju šumama, iako se šume značajno razlikuju od zemlje do zemlje, baš kao i poljoprivreda, Unatoč dakle tome smo uspjeli naći zajedničku poljoprivrednu politiku. Isto tako smatram da bismo morali moći formirati zajedničku šumsku politiku. A ako smo stvarno ozbiljni, ako doista želimo zaštetiti e, naš svijet, naš okoliš, ako želimo vidjeti održivi razvoj, onda bismo se trebali sjetiti da e, naše šume imaju i gospodarsku vrijednost. A ti aspekti znače da bismo imali više ljudi koji bi živjeli u dijelovima Europe u kojima više šuma. A to bi s druge strane značilo bolje i održivo e, gospodaranje šumama. E, zato nam je potrebno i više solidarnosti. U Portugalu E, nije da gasimo šumske požare, pokušavamo ih izbjeći, ali potrebna su nam sredstva e, da uspijemo uspostaviti i mjere prevencije. Hvala vam. A sada riječ ima gospođo Virkunen. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobro je da imamo ovu raspravu o europskim šumama. 40% naše površine je pokriveno šumama i šume su bitne, pogotovo u borbi protiv e, klimatskih promjena. E, šume su vrlo važan spremnik ugljika, ali su istovremeno veliko e, veliki spremnik na prirodnih bogatstava moramo podržati inovacije i istraživanje, pogotovo u e, sektoru drva. Isto tako, jako je važno e, istaknuti aktivnu ulogu gospodarenja šumama. Šume kojima se aktivno upravlja e, nisu toliko podložne nametnicima ili štetama od poplava ili suša. Budući da nam se klima značajno mijenja, bit će sve više i više olujnih kiša, i većih vremenskih nepogoda. E, osim toga, važno je da imamo i bazu podataka naših e, europskih šumskih resursa, jer bismo na taj način mogli bolje razgovarati o budućim planovima. Hvala vam. Sada imamo slobodno javljanje za riječ. Imamo e, nekoliko zastupnika i zastupnica koji su se prijavili. Znate da postoji pravilo da ovo traje pet minuta. možemo vam dodati još nekoliko minuta i dati ću riječ osam zastupnika i zastupnica. Prvi će biti gospodin Balaš Hidvegi. E, gospodine predsjedniče, povjereniče, e, dragi kolege i kolegice. U ovom vremenu u kojem se sve tako e, brzo mijenja imamo neka zlatna pravila. Imamo šume koje čuvaju bioraznolikost. E, tu moramo imati zlatno pravilo e, dugoročnog planiranja. Moramo misliti u razmacima od 20 godina. Mi moramo e, podupirati pošumljivanje. Naše šume su stanište milijunima životinja, insekata i tako dalje one e, pomažu kvaliteti života e, našeg stanovništva, e, štite nas od klimatskih promjena. To nije samo habitat i gospodarski element, već je to nešto što nam je povjerio dragi Bog. I te površine moramo čuvati. Sljedeći govornik je gospođa Amon. Hvala, gospodine predsjedajući. Uzela sam riječ kako bih insistirala na tome da je zaštita šuma na našem kontinentu preslaba. Imam tu primjer zaštite prašuma i oni koje možemo asimilirati kao prašume. Bez obzira što imaju malu površinu u Europi, oni su, su s ekološkog stanovišta nevjerojatno važne. No, u Slovačkoj i Rumunjskoj tamo se uništavaju. Deset tisuća stabala se svake godine na nelegalni način u e, rumunjskim šumama sjeće. Trebamo napraviti katalog e, europskih prašuma kako bismo pokazali koliko je njihova dodatna vrijednost važna. Moramo napraviti kartografiju, a moramo napraviti i taj projekt od strane stručnjaka e, zbilja pravog identificiranja šuma, prašuma u Europi. Hvala vam, sada reći Hvala za e, Hvala za Hvala vam što ste mi dali riječ. Danas govorimo o šumama u Europi. Svi znamo da su šume pluća planeta, spremnici ugljika i naravno čitav niz proizvoda možemo napraviti od drva. No, zemlje članice se nalaze u različitim pozicijama kad je riječ o šumama. Slovenija je pokrivena šumama. 60% naše, našeg teritorija je prekriveno šumom. Postotak je još veći. No i naše su šume osjetljive na ostale okolišne faktore, poput recimo leda, e, požara i nametnika. Stoga moramo bolje surađivati u okviru programa Obzor, programa Live, kako bismo primjerenije upravljali šumama. Hvala. Sada riječ ima gospodin Mauri. Izvolite. Michael. Excuse me. In please. Arvoisa puheenjohtaja. Gospodine predsjedavajući, Prošle godine je oko 15 milijuna hektara šume izgorjelo. To je veća površina od brojnih zemalja Europske unije, a emisije koje su pritom nastale bile su veće od cjelokupne industrijske proizvodnje u nekim europskim zemljama. Jedan od razloga zbog kojih nastaju šumski požari je taj što se brojnim šumama ne upravlja na primjereni način. A šume kojima se ne gospodari na primjereni način su podložne šumskim požarima. Za 60 do 70 godina oko 100 oko, e, e, to jest prije 60-70 godina na stotine tisuća hektara u Finskoj je izgorjelo, a od tada je, a od tada su izbili požari u kojima je nestalo 100.000 hektara šume. Održivo šumarstvo mora biti u skladu sa okolišnim standardima, mora biti učinkovito i mora spriječiti šumske požare. I naravno pridonijeti u borbi protiv klimatskih promjena. Kao prvo, samo da vas podsjetim na neka pravila moramo se držati e, vremena od jedne minute, a ako budete prešli minutu, prekinut ću vas. I druga stvar, netko tko je već govorio u ovoj raspravi neće dobiti riječ u okviru spontanog javljanja za riječ. Gospodin Mika. Irska vlada je nedavno dala plan o tome da će osigurati određene hektore. Dakle, za 70% za čekinjače i 30% e, za listopadna drva. Bojim se da ovakva politika krši osnovna načela bioraznolikosti budući da stvara e, preveliku ovisnost o jednoj vrsti. Europa e, ne treba monokulturu, trebaju nam prava stabla na pravim mjestima. 42% svih e, stabala koji se uzgajaju u Irskoj se koristi za proizvodnju energiju, a ostalo u građevini. Dakle, golema količina drva u Irskoj se koristi za e, proizvodnju biomase i velika većina toga završava u atmosferi. E, a direktiva o obnovljivim izvorima energije stvarno nije dobra budući da nas je to prevarilo da ćemo imati 0% govornike je prekinut. Hvala lijepa gospodine što štovane kolegice i kolege. Puno toga je važno rečeno danas tijekom rasprave. Svima nama mora biti jasno da europska šuma zapravo ne može spasiti svjetsku klimu, no Pokazujemo upravo danas ovom raspravom da nam je stalo do toga da smo ozbiljni kada govorimo o stanju šuma u Europi i kada tražimo rješenja. Jer Šume su zapravo gubitnici, gubitnici na način jer ako šuma odumire tada ne mogu sekvestirati CO2. Zbog toga je izuzetno važno da šumu smatramo kao izuzetno dobra sirovina koja je održiva, koja ponovno raste, koju moramo zaštititi, ali isto tako koristiti šumu, a želim isto tako se založiti za to da moramo učiniti doista sve kako bismo milijun novih stabala upravo u Europi dali jednu šansu, a isto tako i države članice u okviru svoje europske strategije trebamo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 E, jako mi je drago što ovoj važnoj temi možemo raspraviti e, na plenarnom zasjedanju. Mnogo je drugih tema koje zaslužuju raspravu, primjerice poput Brexita, ali mislim da je važno da građanima pokažemo da se bavimo i praktičnim stvarima. Neću ponavljati ono što je već rečeno, ali želim naglasiti da imamo na raspolaganju instrument da zaštitimo europske šume, a to su prvenstveno naši europski fondovi. Mislim da moramo podržavati e, sadnju šuma u onim dijelovima Europe gdje šume odumiru, a isto tako trebamo okrupnjavati parcele. E, trebamo pomoći regijama i zadrugama ili udruženjima e, vlasnika zemljišta. Takve, takve udruženja postoje u Češkoj primjerice.

Äh, Ovime završamo ovu točku dnevnog reda. Äh, sada molimo Alija Kanjeta, predsjednika komisije, da nam se obrati. Hvala gospodine predsjedniče, ja bih želio zahvaliti svim E, zastupnicima na e, doista ovom velikom zanimanju za šume u Europskoj uniji. Mi smo predani da zaštitimo i šume u Europskoj uniji, ali isto tako da i kroz komunikaciju te pojačamo aktivnosti Europske unije kako bismo i učinili nešto za svjetske šume. E, naše šume mogu pojačati otpornost u slučaju klimatskih promjena, te isto tako suzbijati klimatske promjene, očuvati biološku raznolikost isto tako dati ključne e, dakle, prednosti našem društvu. E, nova raspodjela između Europske unije i država članice podupirat će isto tako upravljanje šuma u Europi na potrebi e, i na dugoročnoj strategiji, a isto tako tranzicija e, prema gospodarstvu niskog e, ugljika. A isto tako bioekonomija koja štiti bioraznolikost te isto tako pruža usluge u tom području. Gospođa von der Leyen, predsjednica komisije, kad je riječ o novom preraspodjeli, a isto tako svih akcija koje su predviđene okvirom za bioraznolikost 2020. godine, konzervatorski status, te isto tako otpornost šuma u Europskoj uniji kao ključni elementi, a isto tako specifični prioriteti koji su stavljeni za budući razvoj u novom strateškom okviru za šume nakon 2020. godine. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Eh, izjava komisije bilo o, dakle stanju šuma u Europskoj uniji. Sada prelazimo na sljedeću točku na našem dnevnom redu, a to je pitanje za usmeni odgovor upućeno komisije patentibilnost biljaka i ključni biološki procese Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ja bih eh, zamolio dakle, autora Norberta Linsa da izloži svoje pitanje. Gospodine predsjedavatelju, gospodine povjereniče, gospođo povjerenice, štovane kolegice i kolege, Bezbarijerni pristup eh, Sjemenu je zapravo eh, inovatorska snaga općenito naših poljoprivrednika, tako i genetska raznolikost naših biljaka. Na zadnjem sastanku odbora za poljoprivredu eh, bili smo svi suglasni oko toga kada je riječ o proširenom zalbenom vijeću Europskog patenta ureda od prosinca 2018. godine, upravo ova neometani pristup jest ugrožen. Zbog toga smo jednoglasno odlučili uputiti jednu jasnu političku poruku i dozvolite da kao predsjednik odbora za poljoprivredu u našem domu uputim u dakle pozadinu ovog pitanja za usmeni odgovor temeljem članka 136 našeg poslovnika. 2015. godine prošljeno žalbeno vijeće Europskog patentnog ureda odlučila je da sve one, e, dakle sve one e, sorte koje su pravima uzgljivača bilja i koje isto tako u procesima koji su osnova bilješki imaju patentibilnost na temelju toga i, jedan brokoli i rajčica prijavljeni su za patent. Kao reakcija na sve ovo, parlament je u prosincu 2015. godine donijelo rezoluciju, a oko uvešnje izjašnjavanja patentnog prava. To je direktiva 98.3 EG biološki, dakle, e, patentno zaštita u studenom 2016. godine e, komisija je izjavila da nikada nije namjeravala da se prirodnim, dakle, odobrenom križnjem selekcije na bilo koji način patentiraju proizvodi. Svi su države članice to poduprile, a u nastavku toga došlo je do internih e, razjašnjavanja između Prešenog zabavnog vijeća i Europskog patentnog ureda, a koja se prižavala komisije te isto tako i dakle svih oni koji su sudjelovali u tome. Na kraju je zaključeno da patent Stabilnost mora biti dozvoljena. Predsjednik Europskog patentnog ureda je kod Velikog prizivnog suda, Europskog patentnog ureda, koja je najviša instanca, tražio da se donese konačna presuda oko ovog pitanja. E, dakle, treći su ovlašteni da pisano zatraže, e, odnosno da upute e, žalbenom vijeću Europskog patentnog ureda, a zadnji rok je 2019. godine. Odbor za poljoprivredu danas je uputio uputio dva e, pitanja komisije. Prvo, da li komisija namjerava dati pisano, e, dakle, uputiti vršim zamlom vijeću Europskog patentnog ureda kako bi se održala inovativnost, e, dakle, i sorta i križenje selekcija kao jedan javni interes koji treba zaštititi a drugo, koje mjere će komisija učiniti kako bi se proizvodi koji dolaze iz prirodnih procesa i koji nastaju iz istih ne bi moglo patentirati? Naši uzgajivači u Europi isto tako trebaju konačno jasnoću oko svih budućih kretanja, te isto tako svega onog što je vezano uz inovativni karakter samih patenata. Hvala. Odgovor komisije, gospođa Bjankovska, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa što ste ovo pitanje postavili, jer kao što je rečeno, izuzetno je važno da imamo jasnoću i dozvolite da Mm, započnem odgovorom na drugi dio vašeg pitanja. Ovdje je odgovor jednostavan komisija. Jest poduzela aktivnosti kako bi se proizvodi koji dolaze iz bioloških e, dakle, procesa ne budu u mogućnosti patentirati. Dakle, komisija u klubiskoj suradnji i e, dakle i vijećem i Europskim parlamentom, te isto tako i sa dionicima iz industrijskih okruženja, a kada je riječ o e, nemogućnosti patentiranja ovih proizvoda, kao što je zatražio Europski parlament parlament u svojoj rezoluciji, e, dakle, uz prosinca 2015. godine komisija je usvojila 2016. godina e, isto tako ne, e, pojašnjenje nekih članaka same direktive zaštitu biotehnoloških inovacija, a komisija u svojoj bilješci isto tako kaže da kad je reč o biološkom procesu oni ne smiju biti patentibilni. Komisija isto tako je pozdravljena kao mišljenje, isto tako i zaključkom vijeća iz veljače godine, a isto tako i EU članice su ovu interpretaciju e, popratili svojim nacionalnim zakonodavstvima i u praksi samih patentnih ureda. Sada kada je riječ o prvom vašem pitanju, komisija koja predstavlja Europske unije, a Mikus Kurije, dakle i sama procedura koja je inicirala predsjedništvo e, Europskog patentnog ureda, ovo će se učiniti prije krajnjeg roka 1. listopada a sve do, e, e, dakle, s obzirom na patentni ured e, u interesu Europske unije, a isto tako da se izbjegne konflikt između Europskog patentne konvencije EPK i biotehnološke uredbe sama direktiva bi bila kompromitirana ukoliko bi Europska patentni ured davao patente, a koja direktiva isključuje iz mogućnosti patentibilnosti. Sam sadržaj ovog mišljenja zatražit ćemo isto tako i Europsku patentnu konvenciju i samu interpretaciju Europske patentne konvencije, kao što je isto tako mišljenje od 2016. godine, a isto tako i ono što je Europski parlament i vijeće usprkos tome što je 38 država e, članica Europske patentne konvencije interpretirala, a isto tako e, mi ćemo podupreti inovativnost samog e, dakle, selekcijskog procesa u Europi, a isto tako i okušati zaštititi sve interese. Sada prelazimo na raspravu. Prvi se javio za gospođa Šarpirik. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Dakle, 2015. godine, krajem 2015. godine, jasno smo tražili da biološke i prirodne nastale bilje moramo moći razvijati za nove sorte. Mi smo to jasno istaknuli i moramo konačno pronaći kraj za ovu patentibilnost biljaka. Bez obzira što je riječ samo o biološkim procesima, to se tada činilo da je riješeno kao tako jer i u samoj e, odredbi 28 stavak drugi E, samog Europskog patentnog ureda je određeno da to neće vrijediti. I to smo imali u iz 2016. godine. Međutim, jedan multinacionalni koncern je to osporio e, proširenom zalbenom vijeću Europskog patentnog ureda petok prosinca odlučio je da e, se smatra ova odredba nevažećom. To naravno nije moguće, dakle tehničko prošireno žalbeno vijeće uopće ne može samo regulirati ovo pitanje, a isto tako e, ne može e, ukinuti ovo demokratsko suodlučivanje. To apsolutno nije ispravno. Pojašnjenje komisije upravo govori o tome da biotehnologija nismo pokušali ni na koji način niti vijeće, ni parlament, ni Europska komisija kroz ovu direktivu na bilo koji način učiniti patentibilnim biljke koje zapravo jesu osnovni biološki postupci i procesi kao što su križenje i selekcije. Niti je to pitanje zasnovana, stoga je demokratsko načelo da i parlamenti i države članice kod prošljenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda kao suzakonodavstva, a isto tako i stranke, ugovorne stranke, pronađu rješenje i omogućuju takve rješenje jer je doista važno da upravo kroz e, patentibilnost biljaka učinimo nemogućim i da imamo pravo na osnovno biološke procese, a isto tako je važno da i europski e, su zakonodavstvi koriste sva sredstva pravna koja stoje na raspolaganju. Ne može patentirati život. Gospodin Andrija, gospodin Andrija, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Mi ne želimo da proizvodi koji su rezultat biološkog procesa budu patentibilni. Radi se o pitanju koje je političke naravi, ali isto tako predstavlja i ekonomski izazov. Poljoprivredna prehrambena industrija će zapravo na taj način stvoriti, e, doći u situaciju gdje će postojati prepreke e, pristupu određenom materijalu biološkog podrijetla. Moramo se boriti za to da nam europski građani budu i dalje prioritet. Slobodan pristup biološkom materijalu je od ključne važnosti za kapacitet razvoja inovativnosti selekcije u području biljnih proizvoda. E, izuzetno je važno e, očuvati postojeće sorte, ali isto tako koristiti ih za kreiranje novih sorti, te omogućiti svim poljoprivrednicima da koriste vlastito sjeme. Ako se ide u ovome smjeru, smjeru patentibilnosti, to je zapravo nešto što ide u korist samo nekim velikim igračima i umjesto zajedničkog pristupa i e, koristi za male građane, pogoduje se samo velikima. Hvala gospodin Hutema. Štovane zastupnici, štovane dame i kolegi. Mi želimo na ovaj način okončati patentabilnost biljaka koje se dobivaju iz sušinskih bioloških tehnika uzgoja. Europski ured za patente vrlo jasno govori da je potrebno držati daljnju pravnu raspravu prije nego što se daju dodatni patenti. To dovodi do velike nesigurnosti i također zabrinutosti za sve dionike u ovom postupku. Na primjer, kada govorimo o autoktonim e, značajkama brokula, paprika i rajčica, one su svakako prirodne i zato smatramo da je ludost da neka od tvrtki ima patent na njih. To je u potpunosti neprihvatljivo. Hvala Dakle, ovdje nije samo riječ o tome da se mi tome protivimo sa moralnog stajališta, odnosno da se e, neka od tih stvari zaštiti patentom, nego zapravo govorimo o posljedicama koje to može izazvati. Ovdje može doći do e, čitavog niza tvrtki koje će se boriti oko zaštite patentima, a to će dovesti kasnije do stvaranja monopola, te će se također smanjiti mogućnost korištenja raznih sorti u e, staklenicima i plastenicima. Ono što je bitno, to je samo da ne smijemo dopustiti da se patentiraju neki prirodni elementi. E, to je nešto što može pogodovati našim poljoprivrednicima da rade, e, da uzgajaju nove vrste i to je ono što može osigurati i hranu našim građanima u budućnosti. te se mogu izbjeći mnogobrojni rizici. E, zašto? Zato što veliki broj biljnih vrsta je stalno izvrnuto novim parazitima i novim bolestima i zato se moraju proizvoditi nove sorte i zato smatramo da patent nije pravi put jer će time biti oduzeta sloboda poljoprivrednicima da stvaraju i uzgajaju nove vrste. Naravno da želimo podržati sve ono što želi napraviti Europski parlament u ovom smislu, a to je davanja jasnog signala da nećemo dopustiti da se e, patentom štite autohtone značke nekih sorti i da mi ne želimo osigurati patentabilnost e, biljaka koje se dobivaju biološkim tehnikama. Martin Tolanić, gospodine predsjedavatelju, štovane kolegice i kolege, Doista je žalosno što se tri puta ovime bavimo 2012. godine, rezolucija 2015. godine i sada ponovno zato što Europski patentni ured ignorira ono što mi politički želimo, a to je da se ne patentira život da se ne patentira nešto što mi sada dobivamo osnovnim biološkim procesom. A Europski patentni ured naravno ima interes eh, davati patente, to je gospodarski interes, ali politika i mi ovdje moramo zapravo na neki način intervenirati i Europska komisija mora izuzetno velik pritisak izvršiti jer ne možemo imati situaciju da institucija zapravo ignorira zaključke eh, zakonodavca. Sada smo opet e, na tome da odlučujemo rajčicama i brokolom, ali to je temeljna odluka ako poljoprivrednicima i malim uzgajivačima ne dozvolimo da koriste svoje sorte, a moramo vidjeti dugoročno kako će izgledati stvari, sve više koncerna će tražiti da se zaštite njihovi patenti i onemogućiti svima onima koji žele koristiti, a to su poljoprivrednici i mali uzgajivači koji će izgubiti na taj način svoja prava. Kolegice i kolege, doista je sada konačno vrijeme da jasno kažemo e, zaustavimo Europski patentni ured u ovom trenutku. Odmah. Gospodin David Ivan. Vážení kolegové, patent... Štovane kolegice i kolege, davanje patenata za mm, neke sorte, bilo e, kad je reč o rajčicama ili brokoli, to je zapravo nešto što je protivno e, konvenciji i protokolu iz Nagoje kada je riječ o bioraznolikosti, a isto tako, isto tako i konvenciji, Europskoj patentnoj konvenciji te izvršnim E, protokolima samih konvencija ugovorne strane su sve države članice i svatko e, od nas ima svog predstavnika u ovim tijelima, a isto tako i Europskom patentnom uredu koji se može baviti e, različitim pitanjima koje mogu biti dvojbana. Zbog toga mi predlažemo da države članice iskoriste svoje predstavnike u administrativnom vijeću e, Europskog patentnog ureda i Europskom patentnoj konvenciji kako bi se ukinula sadašnji e, patenti za ove e, biološke sorte kako se ne bi nastavilo sa ovim postupkom i preko 200 slučajeva. Zahvaljujem predsjedatelju povjerenice, kolege. Zaista kada govorimo o patentima, kada je riječ o zaštiti biljaka i o proizvodima kojima se tipiziraju e, biljke koje omogućava multinacionalnim kompanijama upravo poziciju monopola, tako da nameću previsoke cijene za nas sve. Također je i riječ o prerađivačkim industrijama koje e, e, gube na taj način pristup genetskim značekama nekih sorti, a to je ključno za stvaranje još boljih vrsta. Ja se slažem s time e, i drago mi je što imamo veliki konsenzus po pitanju ove teme. Tako ćemo dati vrlo snažan signal Europskom patentnom uredu i moramo im reći još jednom da moraju prekinuti s takvom praksom. Naravno da smatramo da je potrebno također i kada govorimo o e, biljkama zaštititi e, intelektualno vlasništvo, prava intelektualnog vlasništva, ali za to postoji puno bolji sustav i puno uravnoteženiji sustav od ovog koji oni predlažu. Dakle, moramo sačuvati to pravo koje imaju uzgajivači. Kada govorimo o patentima u e, biljnom svijetu, oni nemaju nikakve veze ni sa čim i nemaju što tamo raditi, zato što biljke nisu izumi, biljke pripadaju svima i moramo to reći i na još jedan način. Dakle, to su integralni dijelovi e, Božjeg e, stvaranja, a mi smo ljudi oni koji samo trebamo njima upravljati. Znači, moramo upravljati tim Božjim darom. Hvala. Zahvaljujem i sad dajem riječ e, zastupniku, zastupnici Pereiri. Kada govorimo o patentima, Istina je da Europski patentni ured i dalje daje patente samo zato kada uzima u obzir e, stvaranje novih e, izuma, odnosno novih biljaka. Dakle, kada govorimo o e, poljoprivrednom biznisu, postoji jako puno multinacionalnih kompanija koje kontroliraju tržište i to na štetu malih proizvođača, uzimajući im tamo mogućnost, tako mogućnost da proizvode nove sorte. A to je nešto što u konačnici šteti i našim potrošačima. Dakle, kada govorimo o molekularnoj biologiji, kada govorimo o pravima intelektualnog vlasništva, to je nešto što je zaštićeno drugim zakonima, a proizvodi i živi organizmi koji proizlaze iz e, suštinskih bioloških tehnika uzgoja ne mogu podlijegati e, zaštiti patentom. Upravo zato to trebamo pod svaku cijenu izbjeći. Znači, mi ne možemo prihvatiti e, patentabilnost takvih ključnih bioloških procesa i smatramo da to mora biti javno dobro zato što se time moraju poboljšati današnje biljke biljke i moraju se izmišljati novi, nove znači životinske i biljne vrste. E, riječ je o znači križanjima, riječ je o selekciji koji zapravo se tiču genoma, a to je nešto što se ne može zaštititi patentom. Zastupnik Buda. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, povjerenici, zahvaljujem e, predsjedatelju. Kada govorimo o administrativnim procesima, oni ne smiju blokirati razvoj jednog sektora, pa tako ni poljoprivrednog sektora. Oni ovise o istraživanjima i o inovacijama. Mi se danas nalazimo pred novom stvarnošću koju ne možemo ignorirati. Porast svjetskog stanovništva te smanjenje prirodnih resursa je nešto što nas prisiljava da se, da se e, prilagođavamo i da odmah djelujemo. Moramo naći nove vrste, moramo imati mehanizme za brze postupke kako bismo stvorili hranu za dovoljan broj ljudi i to po prihvatljivim cijenama. U tom smislu smatram da biljke koje se dobivaju tradicionalnim metodama ne smiju biti zaštićene patentom. Posljedice bi bile katastrofalne ne samo za poljoprivrednike koji bi na taj način bili, biti, e, bili prisiljeni plaćati više kako bi koristili određena sjemena biljaka, nego također i za razvoj istraživanja. A znamo da je danas istraživanje više nego kad prije jako važno. Osim toga, to bi štetilo i potrošačima zato što bi oni bili ti koji bi na kraju platili svu tu zlouporabu e, zbog odluke koju će donijeti Europski patentni ured po pitanju patentibilnosti. U tom smislu e, mi ne smijemo ovdje biti e, vatrogasci, nego moramo intervenirati u naprijed, moramo prevenirati zato što se na taj način sprečavaju prirodni procesi. Mi iz Europske unije moramo odaslati jasnu poruku da ti prirodni postupci ne ne smiju biti patentirani. Hvala. Mr. Paolo de Castro. A sada zastupnik Paolo de Castro. Presidente, komisar... E, predsjedatelju, povjereniče, dragi kolege, u trenutku kojem inovacije te također i povećanje biljnih vrsta koje nisu genetski modificirane su jedini način da smanjimo e, veliki negativni učinak u poljoprivrednom sektoru, a to je nešto što Europski patentni ured ovim patentibilnostima želi zapravo ugroziti, a to je neprihvatljivo. Na taj način ne želimo ograničiti e, naše mogućnosti dobivanja novih uzgoja biljaka i također to je nešto što ugrožava održivost sigurnost naše poljoprivrede i zdravlje svih građana Europske unije. Iz tog razloga mi tražimo da se što prije intervenira. Mi ćemo e, podastjeti sve moguće primjedbe kako e, da dokažemo kako ovakva odluku, odluka ide protiv volje koju su izrazili su zakonodavci. Nama je potrebna vrlo jasna pravna osnova kako bi poljoprivreda postala e, sve glavni sudionik u borbi protiv klimatskih promjena i kako bi kroz korištenja novih tehnika za poboljšanje sorti mogla odgovoriti na ambiciozne izazove i zahtjeve milijuna građana. Hvala. Zahvaljujem. I sad dajem riječ zastupnici Milja. Gospodine predsjedavatelj, štovana gospođo povjerenice, odluka Tehničkog zorbenog vijeća Europskog patentnog ureda da se dozvole patentiranje biljaka koji su zapravo proizvedene kroz klasičnom uzgojem, to stanovišta samih poljoprivrednika ne može biti uopće opravdano. Za mene je važno kako bi se sjeme bilo pristupno za sve inovativna sposobnost svih europskih proizvođača bili očuvana. Ja želim mnoštvo sjemena iz Europe i želim da i stare sorte ostanu sačuvani i da sami uzgajivači imaju pristup genetskim resursima. Upravo slobodan pristup sjemenu je ključni element kako bi se i Sto tako uzgojile nove sorte koje su otporne na klimatske promjene. Vjerujem da je prošireno žalbeno vijeće Europskog patentnog ureda revidirati svoju odluku kako i buduće ne bismo imali patentiranje biljaka. Hvala vam lijepa. Madame Bito. Gospođa Bito, oprostite, gospodin Bito. Ispriča, prihvaćam ispriku. Hvala gospođo povjerenice, uvaženi kolege. E, Klub zastupnika zelenih oduvijek je, kao što je Martin malo prije rekao, bio protiv patentibilnosti biljnog materijala i svi se slažemo kada govorimo o sadržaju. Međutim, kada se radi o formi, postavlja se pitanje tko je zapravo taj koji definira zakone u Europskoj uniji. Je li to parlament i vijeće ili je to Europski patentni ured? E, kada e, pogledamo situaciju vidimo da već godinama za e, biljni materijal poput brokule, luka i nekih drugih biljaka kao i za neki dio životinskog materijala primjerice losos iz Amerike zapravo stiže pritisak i ilegalno se ide u smjeru patentibilnosti tog materijala. U svjetlu efikasnosti korištenja sjemena u svjetlu genetske variabilnosti i raznolikosti i rada na ekološkoj poljoprivredi eh, koja se pokazala jako učinkovitom, zaista treba vidjeti na koji način se može... Mikrofon je isključen. Gospodin Lobreton. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. 2015. godine Europski patentni ured je već počeo prihvaćati e, određene prijedloge za patente, odnosno gledao je povoljno na zaštitu patenata vezanih uz e, sjeme e, paradajza i rajčica i još nekih biljaka. Kao član odbora za poljoprivredu tražimo od parlamenta da protestira kod Europskog patentnog ureda. Treba ponovno vrlo jasno reći da je naše apsolutno stajalište da kada se radi o patentibilnosti bilja i osnovnog biološkog, osnovnih bioloških procesa, da smo protiv očuvanja raznolikosti, zaštita potrošača i obrana uzgajivača ovise o nama. Moram reći da već od 1961. postoji zaštita sjemena koje su rezultat istraživanja i e, to je proces koji uzgajivači poštuju mnogo više nego proces patenata. Hvala. Dozvolite da vas pozdravim. E, e, prvi put sam na ovoj funkciji i uz pomoć vas e, u publici i 500 milijuna e, građana. Nadam se da ću uspješno obaviti ovaj posao. Gospođa Aguilar. Puna hvala. Htjela bih zahvaliti svima vama na minuti šutnje e, zbog nesretnih događaja u Španjolskoj. E, Nama je pokazano je na odboru Agri da moramo imati rezoluciju po pitanju ovo, ove hitne teme. Dakle, riječ je o tome da ne smijemo ponovno otvoriti vrata patentibilnostima, e, patentibilnosti biljaka i ključnim biološkim procesima. To bi uništilo one male tvrtke kada je riječ o inovacijama u poljoprivredi. Također, Europski patentni ured i njihovo profesionalno žalbeno vijeće ne moće služiti radikalnijim e, skupinama e, kako bi davali patente i zaštitili e, one sorte i zapravo raznolikost, genetsku raznolikost usjeva koja može zajamčiti zdravlje i sigurnost hrane za naše građane. Ono što mi moramo napraviti, a to je za razvoj naše poljoprivrede i ono što danas ipak uspijeva funkcionirati učinkovito. Hvala. Zahvaljujem. Dajem riječ zastupnici Hazekamp. Zahvaljujem. Već e, Postoji već jako mnogo godina e, život na zemlji, taj život nije u ničijem vlasništvu i to se ne smije mijenjati. I zato biljke, životinje i ključni biološki procesi, ideja da se to može patentirati je protuprirodno. To je nešto što se ne smije događati. Dakle, postoji e, patenti koji se mogu primijeniti za neke biljke i koji se mogu primijeniti, znači za neke procese koji nisu dobivani biološkim putem, ali to vrijedi za određene biljke i životinje. No, oni ipak nisu ničiji izum. E, to je nešto što dovodi do monopolizacije našeg, naše, naših industrija u poljoprivredi i to dovodi u opasnost našu sigurnost u opskrbi hranom. Mi moramo saslušati prerađivačku industriju, poljoprivrednike i naše građane koji se bore protiv takvih negativnih praksi koje i dalje provodi Europski patentni ured. To je nešto što je neprihvatljivo. Dakle, zatražimo od komisije sljedeće. E, pitanje je kako ćete intervenirati da se okonča takva štetna praksa. Naravno, smatramo smatramo da je na ovaj način e, potrebno okončati e, sve moguće potpore koje iznose milijarde za intenzivno i uzgoj životinja. Zahvaljujem. Zastupnik Pičerno, izvolite imati riječ. Zastupnica. Zahvaljujem e, predsjedateljice, povjerenice. Ja ću se također pridružiti onima e, koji jednoglasno do sada govore e, kakvo je naše mišljenje u Europskom parlamentu. Dakle, mi smo protivni tom, toj odluci Europskog patentnog ureda E, što se tiče svega ostalog, stajalište Europskog parlamenta po pitanju patentabilnosti biljaka koje su, dobile, koje su dobivene e, biološkim tehnikama i prirodnim tehnikama uzgoja, to je nešto s čime se borimo od 2015. godine. Tada smo, i želim to podsjetiti, velikom većinom e, dali svoj glas protiv takve vrste patenata. Također su se u istom smislu izrazili i komisija i vijeće i zato ne mislim da i da dalje netko može sumnjati u političku volju naše Europske unije o tome da ne dajemo nikakve patente i ne dopuštamo nikakve patente po pitanju biljaka i e, osnovnih bioloških procesa. Dakle, mi smo ti koji sada tražimo od vas, od povjerenstva, znači od e, komisije i od vas kao povjerenice da zaista u konačnoj fazi e, ovog procesa jasno pošaljete našu poruku. Mi moramo zaštititi ovaj sektor, znači vege biljne selekcije i također moramo zaštititi opći interes građana Europske unije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. I sad dajem riječ zastupniku Melkioru, izvolite, iz kluba zastupnika Renew. Tak. I 2014 havde vi ikke kun Europa. Zahvaljujem. Kada su nas odabrali e, u, kao zastupnik Europskom parlamentu, također smo imali referendum koji se održao po pitanju patenata i patentibilnosti. Prilikom takvog referenduma vodila se vrlo široka rasprava u kojoj se stalno insistiralo na tome da patenti i objekti patenata se ne smiju ticati biljaka i bilo kakvog drugih živućih bića. Dakle, na taj način smo odaslali vrlo jasne signale, ali politički signali još uvijek nisu dovoljno jasni. To moramo razjasniti. Na Jamajci postoje neke bilje koje se e, odupiru mnogim parazitima i upravo ta njihova otpornost je nešto e, što to je zapravo predmet, odnosno što je zaštićeno patentom i to bez ikakvog objašnjenja. Znači, mi to moramo napraviti ne samo zbog naših proizvođača, nego i zbog europske demokracije. Zato moramo u političkom smislu to razjasniti. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, zastupniku Vineru. Hvala gospođo predsjedavateljice. E, dakle, rečice nisu strojeve, niti je bilo bilo kakav tehnički postupak, ne smije se ni na koji način patentirati život, niti e, živežne namirnice. Što se tiče interpretacije Europskog patentnog ureda, kada je riječ o patentnom pravu, ja sam to pročitala, međutim, već češće je istaknuto da postoji eh, jedna ogromna opasnost, eh, zaista stvarna opasnost da i uzgajivači i poljoprivrednice ne bi imali pristup eh, postojećim sortama. Monopol malog broja e, proizvođača sjemena koji zapravo žele samo maksimalizaciju svoje dobiti, to zaista ne smijemo dozvoliti, to apsolutno nije dopustivo. Jasno je da i Europski patentni ured e, ne treba odražavati opće dobro, već da e, prati svoje osobne financijske interese, a Doista me zaintrigiralo kada je i za za poljoprivredu Vočikovski kao zastupnik Europskom parlamentu je bio protiv patentiranja i želim da i dalje provodi volju parlamenta i da učini nešto protiv Europskog patentnog ureda kad je riječ o ovom pitanju. Hvala. Tarabella Sada gospodin Tarabela iz Socijalista i Demokrata. Hvala. Velike multinacionalne kompanije žele monopol nad e, biljnim materijalom e, i to je nešto što će dovesti do monopola. Međutim, ne radi se tu samo o pravnom problemu, već o moralnom problemu. Dozvolite, gospođo povjerenice, vas podsjetim da na e, sastanku vijeća ministara 18. ožujka ove godine su zapravo mnogi komentirali bilješku s obrazloženjem koju je objavila komisija vezano uz bilje i osnovni biološke procese i jasno je kazano da to ne smije biti patentibilno. To je najbolje jamstvo dostupnosti, stalne dostupnosti svih vrsta e, sjemena e, za sve sorte za naše poljoprivrednike uzgajivače. Hvala lijepa. A sada gospođa Aguilera i socijaliste i demokrate, izvolite. Puno hvala, predsjedateljice. Evo sada pred kraj rasprave samo ću se pridružiti jednoglasnom stajalištu ovog doma i svim klubovima zastupnika i svim kolegama koji su se javili prije mene. E, ta jednoglasna odluka je također i posljedica odluke na odboru za poljoprivredu i zato želim reći da e, komisiji na ovaj način šaljemo vrlo jasnu e, političku poruku koja je uistinu jednoznačna. Dakle, i iz odbora i iz ovog ovdje doma želimo reći da je nemoguće patentirati biljne značajke i biljke koje se dobivaju iz sušinskih bioloških tehnika uzgoja. Dakle, riječ je o postupku koji se mora napraviti prije 1. listopada i upravo zato smo postavili ovo usmeno pitanje i zbog toga smo napravili rezoluciju. Dakle, mi još jednom želimo dobiti odgovor od Europskog patentnog ureda kako bi se jednom zauvijek zaključili učilo to pitanje, zato što moramo zaštititi e, pitanje od javnog interesa te genetsku raznolikost usjeva. E, stajalište ovog parlamenta je jasno i nadamo se da će e, Europska komisija također biti i na visini ovakvih okolnosti. Hvala lijepa. Ovime završavamo raspravu o ovoj temi. Sada je vrijeme za spontano javljanje za riječ. Imamo tri grovonika. Gospođa Šjordova je prva. Hvala lijepa. Dragi kolege, Slušala sam povjerenicu sa velikim interesom. Hvala vam na vašem izlaganju. Drago mi je što imam prilike vidjeti da se svi slažemo da petentibilnost ne smijemo proširiti tako da obuhvaća bilje životinje. To bi bilo besmisleno. Međutim, kada govorimo o Europskom patentnom uredu, izgleda da su podlegli industrijskom lobiju. Drago mi je što je komisija vrlo jasno iskazala svoje stajalište, a isto vrijedi i za vijeće. Vijeće se itekako slagalo sa onime što i mi podržavamo. Na državama članicama je da omoguće da izvrše svoju volju kroz pregovore sa Europskom patentnom organizacijom jer države članice na kraju krajeva tamo imaju većinu. Stoga sam ja u velikoj mjeri za to da se nastavi s ovom inicijativom i da e, parlament, komisija i države članice zajednički ulože trud i zajednički rade, nadam se da ako tako postupimo da ćemo se uspjeti riješiti ove besmislene ideje. Hvala lijepa, gospođo Šojdrova. Sada dajem riječ gospodinu Valasu. Gospođo predsjedateljice, suludo je da Europski patentni ured misli da može izdavati patente za bilje koje se prirodno pojavljuju u prirodi. Ovdje imamo prirodne sorte e, rajčica i brokule e, koje se želi iskoristiti samo za povećanje profita. Multinacionalne kompanije već imaju negativan učinak na naše živote. Bilo bi ludo dozvoliti im da imaju monopol na prirodni život, e, stavilo bi pritisak na poljoprivrednike i učinilo apsolutno svaki aspekt našega života robom. Također, to je nešto što će otvoriti vrata e, genetski modificiranim organizmima, što ne smijemo podržati. Trebate e, podsjetiti Europski patentni ured da poštuje Europsku patentnu konvenciju koja isključuje kao patentibilne e, prirodni život. To bi bilo potpuno suludo patentirati. Hvala vam lijepa. I posljednji e, govornik u spontanom javljanju za riječ, e, Herbert Dofjan. Hvala gospođo predsjedavatelji, hvala što ste mi dali riječe. Mislim da mi u Europi smo uvjereni da su uzgajivači samo poslovi za velike multinacionalne kompanije pa to uopće nije slučaj u Europi. Mnogo malih e, istraživačkih instituta, isto tako i veći instituti, bave se uzgojem e, biljaka i mali akteri trebaju slobodan pristup genetskom materijalu, a isto tako sve ono što je e, na raspolaganju u genetskom smislu u Europi i u svijetu moraju moći koristiti kako bi mogli to iskoristiti za stvaranje novih sorti. Zbog toga je jako važno da upravo E, naša zabrinutost da se to patentira i da tome moramo stati na kraj. E, drago mi je što smo u ovoj dvorani suglasni oko toga da e, smo svi na istom putu i svi bismo trebali učiniti kako život i biljke ne bismo mogli patentirati jer tradicionalno je to uzgoj jer sada ne razgovaramo o genetski modificiranim organizmima. Hvala. lijepa, lijepa. Sada dajem riječ gospođi Bjenkovskoj za završetak rasprave. Hvala vam lijepa na vašim napomenama. Jako mi je drago vidjeti da e, se svi zalažemo za jedno jedinstveno stajalište. Od samoga početka bilo je vrlo jasno da komisija E, i e, politička poruka koju želimo poslati zapravo znači da bilje i biološki biljni materijal koji proizlazi iz biološke tehnike e, uzgoja ne mogu biti predmetom patenta. U raspravama sa Europskim patentnim uredom nastojat ćemo djelovati aktivno kako bismo prvenstveno vratili ozračje pravne sigurnosti. Mi znamo koliko je to važno za različite dionike u sektoru. Također želimo očuvati interese sektora e, uzgoja bilja i interese i prava uzgajivača, ali prvenstveno želimo se vratiti zdravom razumu i hvala vam lijepa što ste nam dali potporu u tim našim budućim nastojanjima. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Ovime zaključujem raspravu, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda to je izjava potpredsjednice komisije, visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o situaciji u Hong Kongu. Međutim, prije rasprave ljubazno bih vas zamolila da me saslušate i molim vas koristite slušalice. Želim reći nešto o plenarnom zasjedanju ovog tjedna. Testirat ćemo novi sustav vezano uz spontano javljanje za riječ i e, sustav plavoga kartona. Željeli bismo vas zamoliti da nam kažete e, elektroničkim putem kada se želite javiti za riječ. Svaki zastupnik dobio je elektroničku poruku o tome. Ako se želite javiti za riječ, možete se koristiti svojom elektroničkom karticom za javljanje za riječ. Stoga, Pitanje koje vam želim postaviti je sljedeće. Ako se želite javiti spontano za riječ ili želite koristiti sustav javljanja za riječ plavog kartona, molimo vas imajte elektroničku karticu. Sada kreće testno razdoblje, naravno možete i dalje se javljati za riječ tako što ćete podizati ruku, međutim željeli bismo biti učinkovitiji i željeli bismo u budućnosti koristiti elektronički sustav za te dvije stvari. Krenut ćemo dakle sa e, testiranjem tog sustava e, tijekom sljedeće rasprave. Ako se želite javiti za riječ u spontanom javljanju za riječ ili postaviti pitanje koristeći se pravom plavog kartona, molimo vas učinite to elektronički. A sada dajem riječ gospođi Bjenkovski koja će govoriti o situaciji u Hong Kongu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Dozvolite mi da predstavim ovo inicijalno uvodno izlaganje o situaciji u Hong Kongu u ime gospođa Federike Mogherini, visoke predstavnice. U proteklih nekoliko mjeseci ljudi u Hong Kongu eh, borili su se za svoje pravo da mirno prosvjeduju za pravo na slobodno izražavanje i da se slobodno okupljaju. Tijekom ljeta pozivali smo obje strane da se suzdrže od nasilja i da deeskaliraju situaciju. Upraviteljica Hong Konga objavila je povlačenje e, zakona, spornog zakona i to je korak u pravom smjeru. Masovni prosvjedi pokazali su koliko e, je narod Hong Konga odlučan. 1,7 milijuna ljudi se 18. kolovoza ove godine okupilo na ulicama kako bi prosvjedovali. U, u proteklih nekoliko tjedana došlo je do eskalacije, došlo je do e, snažnih e, iskaza e, nasilja i napada od strane trijada na prosvjednike kao i na promatrače. Došlo je do vandalizma, došlo je do korištenja sredstava poput primjerice benzinskih bombi e, i drugih oblika nasilja. Europska unija je dosljedno podržavala e, sustav jedna zemlja dva sustava. To je načelo koje je zajamčeno temeljnim zakonom, a isto tako je međunarodna obveza koju je preuzela Kina, a e, kinesko E, britanska deklaracija koju je e, ratificirao i kineski kongres koja datira iz 1984. godine također predviđa takav sustav. To je e, načelo koje i brani osnovna prava građana, a isto tako jamči poslovnu i pravnu sigurnost koja je važna mnogim poslovnim i ekonomskim subjektima zato što je Hong Kong e, prometno i poslovno središte. Također omogućuje Hong Kongu da strateški planira svoj rast. Europska unija podržava očuvanje prava um, građana Hong Konga i visoku razinu autonomije. To je ključno za prosperitet Hong Konga, ali isto tako i za um, prosperitet Kine. Podržavamo poštovanje vladavine prava, ljudskih prava i neovisnost pravosuđa što je važno za Hong Kong i svakodnevni život građana, te svakako treba ispoštovati u skladu sa temeljnim zakonom i međunarodno preuzetim obvezama od strane Kine. Europski parlament održao je raspravu o toj kriznoj situaciji donio je rezoluciju. U međuvremenu Europska služba za vanjsko djelovanje objavila je e, tri izjave, a 17. kolovoza visoka predstavnica je dala službenu izjavu koju su odobrile sve države članice u kojoj se odbacuje nasilje i poziva na uključivi dijalog koji uključuje sve ključne dionike. Visoka predstavnica je razgovarala sa nekoliko međunarodnih partnera ovoga ljeta o situaciji u Hong Kongu, te je zajedno sa ministrom vanjskih poslova Kanade objavila zajedničku izjavu. Hong Kong je također bio sastavnim dijelom neformalnih rasprava krajem kolovoza na sastanku e, ministara vanjskih poslova Europske unije. Četvrti rujna e, koji je objavljeno da će e, prijedlog zakona koji bi omogućio izručivanje građana Hong Konga vlastima e, u kopnenom dijelu Kine biti povučen. Međutim, situacija je i dalje vrlo napeta. Bojimo se e, porasta nasilja u Hong Kongu, ali nadamo se i tražimo da sve strane odustanu od nasilja i traže rješenje iskrenim i e, konstruktivnim dijalogom. E, činjenica jeste da najprije treba napraviti hrabre korake da se vrati povjerenje. Zatim trebamo vidjeti što učiniti sa poljuljanim poslovnim duhom i osjećajem sigurnosti e, poslovnih subjekata. Hong Kong je mjesto koje treba rješenje pronaći e, opsežnim dijalogom koji uključuje sve aktere, a rezultirat će trajnim i mirnim rješenjem. Hvala lijepa. A sada dozvolite da dam riječ gospođi Šojdrovoj. Izvolite. E, ona će govoriti u ime EPP-a. Hvala lijepa što ste mi dali riječ i hvala što ste uključili ovu točku na dnevni red. Kao što je gospođa povjerenica upravo rekla, situacija u Hong Kongu nije jednostavna, a problemi se i dalje nastavljaju. Kad sam vidjela e, na tisuće ljudi koji su marširali ulicama e, u obranu slobode. To me podsjetilo na 30-godišnju povijest Srednje i Istočne Europe. Međutim, tada je došlo do ukidanja diktature, a sada imamo upravo suprotno priliku vidjeti da Kina pokušava ponovno uvesti e, određene elemente diktature e, u ovaj odnos. Također želim pozvati na kršćanske vrijednosti. Tijekom sukoba s policijom Um, prosvjednici su pjevali e, aleluja i nastojali su izbjeći nasilje. Oni trebaju našu potporu, zaslužuju našu potporu. To su ljudi koji se ne boje braniti svoja e, svoje politička uvjerenja i svoja prava. U proteklih nekoliko mjeseci su prosvjedali i uspjeli su postići povlačenje E, ovog e, spornog e, prijedloga zakona otpor tom zakonu ne bi bio tako jak da nema predmeta iz 2015. godine kada je kineska policija otela pet nakladnika koji su objavljivali dijela u kojima se kritizira politički sustav Kine. Zakon je povučen, ali borba se nastavlja i mislim da je dobro da Europski parlament šalje jasnu i snažnu poruku da Kina apsolutno mora biti svjesna i znati da su ljudska prava uvjet za svaku vrstu suradnje, uključujući i ekonomsku. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Arena, socijalisti i demokrati. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Usprkos tome što su E, vlasti Hong Konga povukle e, nacrt zakona, situacija se ne smiruje. Međutim, činjenica jeste da se ovdje zapravo radi samo o jednom zahtjevu kojem je udovoljeno, a prosvjednici traže druge stvari. Na tisuće ljudi prosvjeduju i trebaju našu podršku. Oni žele pravo na e, slobodno okupljanje, slobodno izražavanje i to je nužno kako bi se obranio sustav jedna zemlja, dva sustava mjere koje kineske vlasti primjenjuju protiv prosvjednica u Hong Kongu potpuno su nesrazmjerne. uticanje nasilju svakako nije rješenje. Oni koji danas brane ljudska prava i e, vladavinu prava mirnim načinom nisu ljudi s kojima se može tako postupati. E, činjenica jeste da se koristi sva instrumenti uključujući i suzavac e, i drugi oblici e, koji omogućuju nasilno postupanje kako bi se suzbili prosvjedi. E, vrlo je važno da europska poduzeća i njihova tehnologija ne budu korišteni za kršenje ljudskih prava. Evo dva mjeseca nakon prvih e, stvarnih e, početaka e, nasilja imamo prilike čuti prosvjednike koji svjedoče o strašnim pričama gdje se više ne boje samo za svoje, gubitak svoje slobode, već za gubitak vlastitog života. Hvala lijepa. A u ime kluba zastupnika Mikrofon, izvolite, uključite mikrofon. Gospođo predsjedavateljica, što ona, gospođo povjerenice, 15 tjedana toliko imamo demonstracije u Hong Kongu sa milijunima sudionika, milijuni demonstranata, miroljubivo izlaze na ulice, traže viši stupanj demokracije, veću respektabilnost prema njihovim političkim pravima, to su kolegice i kolege istaknuli. Ali što za uzrat dobivaju i što je odgovor na sve to? Represija. Dakle, dobivaju suzavac, a isto tako kao što sam rekla, jedna apsolutno nasilje policijskih snaga koje se događa nakon represija, nakon ušutkivanja i nakon uhićivanja. To drugim riječima znači da moramo učiniti nešto. Mnogi su već kazali, dakle, jedna zemlja, dva sustava, to je dobro ponoviti i isto tako moramo pozdraviti da je zakon povučen, ali demonstranti žele više. Hong Kong ne smije otići u nedemokratskim putem. Moramo Pekingu poručiti da se interne e, pitanja e, više nisu e, interna pitanja ako se krše univerzalna ljudska prava. Dva konkretna pitanja želio bih postaviti kako treba uspostaviti dijalog s Kinom, na koji način ga treba voditi. Želimo da ti procesi idu i dalje miroljubivim putem. Također, trebamo imati jednu neovisnu istragu nakon ovih policijskog nasilja koje se dogodilo. Svi demonstranti moraju e, moći demonstrirati na miran način. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je Ranhat Bitikofer. ime zelenih. Gospodin predsjedateljice, gospodin povjerenice, prije dva tjedna bio sam u Hong Kongu i razgovarao sam sa različitim e, reprezentantima, vratio sam i još uvjereniji u pitanju da ovaj parlament jest učinio pravo, da kada smo prije ljeta jesmo iskazali da stojimo uz narod Hong Konga. E, pokret e, za demokraciju i slobodu i dalje se nastavlja i čini upravo se da treba našu stalnu solidarnost e, jest potrebno iskazivati. Jedna zemlja dva sustava ne treba podrivati intervencijama iz Pekinga e, niti kroz hitne procedure koje se događaju. Nije dovoljno da se e, zakon o izručenju povuče. Stanovnici žele daleko veće promjene, prije svega žele neovisnu istragu kad je riječ o nasilju koje se dogodilo prije svega policijskih snaga, a isto tako i žele, isto tako i um, Svjetsko koje isto tako susjećanje prije 22 godine im je obećano u temeljnim odredbi, a to se nije dogodilo. Peking mora održati svoje obećanje. Mi kao zeleni podupiremo borbu za univerzalna prava u Hong Kongu. Demokracija mora pobijediti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Jerome Rivière. Gospođo predsjedateljice, Europska unija, posebice naš parlament, vrlo je aktivan pazeći da se u Kini poštuje demokracija. To je sjajna praksa koju treba poštovati, dakle treba poštovati volju naroda, a sada je nasilje stalo tome na put. Kada bismo to poštovali svuda u Europskoj uniji, bilo bi sjajno. E, eto je, parlament u Britaniji se suprotstavlja slobodnoj volji naroda. U Italiji se također koristi autokratska volja predsjednika parlamenta kako bi se e, jednostavno spriječilo da se dogodi ono što talijani želje. E, žele istu stvar možemo vidjeti u Francuskoj gdje francuski parlament e, uporno na uštrb želje naroda nastoji produžiti dob za odlazak u mirovinu suprotno volji naroda. Jednostavno je e, to praksa koju vidimo svuda u Europi i tako umire demokracija. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je Ana Fotiga u ime ECR-a. Mi smo uz narod Hong Konga. Nastavljamo ovaj naš stav i to je kontinuirani stav e, Europskog parlamenta i to još e, samih početaka e, samih demonstracija, a i kad je isto tako riječ o tome da stanovnici Hong Konga žele da se ukine zakon o izručenju, to je bio temelj prvotnih demonstracija, međutim sve stranke bi trebale zapravo se držati deklaracije 1984. godine. Prije svega, Peking bi trebao se uspegnuti od e, bilo kakvih provokacija koja bi se dogodila na teritoriju Hong Konga. Mi smo uz e, stanovnike Hong Konga. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospodina Bolena Uriz. Is od e, kraja tjedna, znači ovo je bio 15. vikend velikih prosvjeda koji je zapravo e, obilježio toliki dugački period od početka ove krize u Hong Kongu gdje smo vidjeli nekoliko različitih sena nasilja. Dakle, to su sena nasilja u kojima je policija e, morala koristiti vodene topove i se i boje kako bi, boje za označavanje prosvjednika kako bi suzbila te sukobe, ali time zapravo se suzbija pravo na prosvjedovanje što je temeljno pravo u svim ostalim dijelovima svijeta, a u Hong Kongu ne može biti drugačije. I upravo zato tražimo da se istraže policijske akcije i da se oslobodi e, one koji su mirno prosvjedovali. Temeljna prava i ljudska prava su univerzalna prava i neodvojiva prava. I upravo zato želimo ovdje iz ovog doma e, prijaviti takvo ponašanje jer je Europski parlament taj koji će oduvijek morati ukazivati na kršenje ljudskih prava ne samo u inozemstvu nego također i na vlastitom tlu. Države članice Europske unije će doći, e, će potpisati trgovinske sporazume sa Kinom, a s druge strane imamo ovakve slučajeve. Dakle, mi smo smatrali da imamo aktualizirani trgovinski plan i gospodarski plan suradnje sa e, Kinom, ali čini se da se neke stvari i dalje krše. Ovdje govorimo o pravima svih država, a mi smo ti koji moramo za uzeti europski plan kako bismo, europsku strategiju kako bismo podržali ovu geopolitičku situaciju u 21. stoljeću. Sada riječ ima gospodin Tenant, izvolite. Možete li uključiti mikrofon, molim vas. Sada će bolje. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Ili vjerujemo u demokraciju i slobodu, ili ne vjerujemo. Ako ne vjerujemo, onda ova rasprava nema nikakve svrhe, a ukoliko vjerujemo, onda je načelo iz to koje ide van granica, nacionalne granice i čak izvan europskih granica. To je e, temeljno i univerzalno pravo e, nasilje protiv građana apsolutno neprihvatljivo, a nasilje koje čine sami e, demonstranti isto nije pravedno. Međutim, sve jednostavno. Ko bi trebao odlučiti ko će upravljati Hong Kongom? dozvolite dinastike se 90. 19. stoljeće politici i 21. stoljeća mora biti odgovor da stanovnici Hong Konga treba imati ista prava na samodređenje kao i svako ljudsko biće to zaslužuje. Hvala lijepo. Izabel Santos. Socijaldemokrata. Zahvaljujem predsjedateljice. Kada govorimo o borbi u proteklih nekoliko mjeseci koja se odvija u Hong Kongu, započelo je sve mirnim prosvjedima na ulicama Hong Konga. Na taj način se željelo ukazati na kršenje demokracije i ljudskih prava. Europska unija je ta koja ne smije e, okrenuti obraz kada je riječ o pomoći koju traže od nas e, Hong Kong koje se bori protiv e, nekakvih nametanja zakona ili pak ulaženja u unutarnju politiku Hong Konga od strane kopnjenog dijela Kine. Europska unija je ta koja mora iskoristiti sve instrumente instrumente kako bi se izbjegli tragične, izbjegli tragične posljedice. I moramo pokazati da e, pretjerano korištenje sile nikako nije prihvatljivo u suzbijanju nereda. Osim toga, treba uspostaviti dijalog kako bi se okončao ovaj sukob i također e, trebamo e, se osigurati da se prosvjedi održavaju mirnim putem. Ne smijemo se samo ograničiti na naše izjave, na pisma namjere, nego također je i nužno napraviti odlučne korake kada je riječ o obrani ljudskih prava, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i e, zaštiti ljudskih prava. Hvala lijepa, e, U ime Renewable. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, kolege. Hrabrost, odlučnost i vječna borba za slobodu obilježile su ovo razdoblje u Hong Kongu i zaiste se dobro pokazale. Ne govorimo sada ovdje o postupanju kinzijskih vlasti za koje znamo kako su postupile kada su se održavali prosvjedi na Tiananmenu, već govorimo o postupanju lokalnih hongkonških vlasti. Trebamo čestitati prosvjednicima u Hong Kongu zato što svaka vlada e, koja e, se nađe u oči u oči sa onima koji se bore za ljudska prava koja pokušava e, uništiti zapravo dolazi u situaciju gdje joj postaje jasno e, da će izgubiti. Moramo, i to je naša moralna obveza, e, ali isto tako moramo zato što je to i nešto što možemo učiniti. Moramo djelovati na kineske vlasti da im mora biti jasno da neovisno svojim odnosima s gospodinom Trumpom ne mogu prljati vrijednosti za koje se zauzima Europska unija. Europski parlament jedina je institucija na svijetu koja je dovoljno snažna, dovoljno neovisna da se može u borbi za ljudska prava suprotstaviti režimu koji je postao veći, moderniji i istančaniji e, u svojoj e, naravi diktature nego što je bio prije. Nadam se i pozivam sve vas iz svih klubova zastupnika da se dodijeli e, Saharova nagrada gospodinu Ilanu Totiju koji je zatvorenik e, u Kini, a bori se za slobodu e, Ujgura, e, dodijelimo nagradu nekome tko se protivi kineskom režimu. Hvala. A sada gospodin gospođa Rovet. Predsjedniče, povjereniče u zapravo imperijalnim danima moja zemlja je zamišlja da je to zemlja slobode, ali čija sloboda je carstvo zapravo omogućavalo i kamo je otišla ta sloboda. Juče su demonstranti držali britansku zastavu i isto tako su demonstrirali ispred britanskog konzulata u Hong Kongu za Veliku Britaniju ostaje obaveza da čuvaju njihovu slobodu, a temelju e, same deklaracije koja je potpisana 1984. godine. Razlog je tom što isto tako i veleposlanik za ljudska prava Stin Semin, a isto tako i povlačenje i isto tako povlačenje zakona o izručenju ne može riješiti sve dojbe građana ako se neće eh, sama eh, Kina odvratiti, tada Europska unija, mi trebamo biti oni koji će zastupati ljudska prava bez granica i osigurati isto tako eh, osiguramo slobodu Hong Kongu, budimo zaista ona majka svih e, slobodnih e, ljudi. Građenje carstva nije, već je borba protiv imperializma ona imperativ koji moramo biti pred nama. Hvala lijepa. Sljedeća Ana Bonfrisko u ime Edije. Zahvaljujem predsjedateljice. Ugovori Europske unije nas sve ujedinjavaju kada je riječ o e, načelu demokracije i vladavine prava koje se ne smije prekršiti. E, upravo suprotno ovdje e, možemo svjedočiti tome kako je Kina ta zajedno sa Ujedinjenim narodima pokušava smanjiti individualna prava osoba tako da nameće primat države nad svakim oblikom individualnih sloboda pod izgovorom da se brani nacionalni suverenitet tvrditi, kao što je napravila Kerry Lam, da su njezini sugrađani manjina e, tih nasilnika koji nemaju socijalnu podršku, koji nemaju gospodarske interese, koji samo unose kaos i prijetnje, koji su gori od posljedica e, gospodarske krize, to je nešto što je potpuno lažno i antidemokratsko. Akcije policije i vlasti Hong Konga koje je ona vodila, a koji su pod strogom kontrolom kineskih vlasti e, su malo je riječi nehumane. I upravo zato moramo odgovoriti sve to bez e, stida, vrlo snažnom političkom izjavom Europske unije u kojoj ćemo priznati e, posebnost statusa Hong Konga i u kojem ćemo odrediti perimetar naših budućih odnosa s Kinom kada govorimo o ljudskim pravima. Hvala. Hvala lijepa.

na ulicama su zapravo protestirali za svoja temeljna prava, a oni su pak dočekani brutalnim e, napadima. Mnogi su uhićeni, mnogi su izlečeni. Jedina njihova je zapravo krivnja što su se borili za demokracije. Njihove vrijednosti su i naše vrijednosti, a oni ugrožavaju svoje živote e, sa svojim činima Europska služba za vanjsko djelovanje komisija mora učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi poduprla stanovnike Hong Konga upravo kroz e, zapravo e, zajedničkim susjećanjem. Mi imamo isto tako mogućnost, hoćemo li isto tako i e, zakon o izručenju, a isto tako i građani trećeg zemlja ukoliko će kineska vlada učiniti agresivne korake protiv Hong Konga i njihovo rukovodstvo. Mm, želim podsjetiti da e, imamo jednu zemlju sa dva sustava, to je načelo, a isto tako obuhvaća to i građanska prava. To je potpisano i kada je transfer izvršen 1997. godine. Europska unija, a prije svega Ujedine kraljevine, imaju posebnu odgovornost prema stanovnicima Hong Konga. Mi moramo ih zaštititi, a moramo im omogućiti i da dođu kao izbjeglice ako budu napadnuti i u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Berko ima Hvala. Mm, govorimo o stanju Hong Kongu i svi smo svjesni i suglasni da jedna zemlja, dva sustava, ovo načelo za Hong Kong jest načelo koje prihvaćamo. Isto tako izjava visoke povjerenice, isto tako i kanadskog ministra vanjskih poslova kada su u svojim izjavama pozvali rukovodstvo u Pekingu da se poštuje temeljna prava, da se prihvata temeljna prava, a ne samo e, da e, se vode nasilna sredstva. Samo jedan dijalog može smiriti situaciju. Traženje neovisne istrage za ove nasilne događaje koje su upravo e, bile uzrokom ovih e, policijskih snaga, to je jedna od mogućnosti kako možemo postupiti. Ali treba isto tako vidjeti hoće li e, kineska vlada ući u defenzivu kako isto tako i dijalog se uspostavio i sa međunarodnom zajednicom, a isto tako moramo očuvati ovaj dijalog. Strateška diplomacija koja će omogućiti kineskoj vladi bez ikakve gubljenja obraza e, konačno bi moglo ostvariti one ciljeve koje stanovnici Hong Konga žele ostvariti i kako bismo spriječili e, strašnu katastrofu e, poput one na Tianmenu 1989. godine. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Piculi iz ime Socialdemokrata kao zadnji govornik koji je zabilježen.

Hvala vam lijepa. Ispričavam se, štovane kolegice i kolege, želite li uputiti plavi karton ili želite se obratiti u okviru spontanog javna za riječ? Lukat, plavi karton. Prihvaćate li, gospodin picula pitanje

Pet govornika i zastupnika se prijavilo. Za ovaj postupak eh, tri su signalizirali to elektronskim putem i vjerujem da sljedeći puta će svatko imati svoju karticu kako bismo mogli se koristiti u cijelosti elektronskim sustavom. Hvala vam lijepa. Prvi, gospodin Počak. Hvala lijepa. Hvala. Ja sam bio jedan od onih e, koji sam elektronskim putem zatražio riječ. Po mome mišljenju trebamo poduprijeti miroljubive demonstracije. E, vidjeli smo stotinu dana poljuljenog Hong Konga, a isto tako poljuljenog povjerenja između samih aktera, a isto tako i nemogućnost ostvarivanja e, dogovora. Demonstranti mm, se bore za autonomiju, za pravo okupljanja, a što je isto tako e, dijelom e, poslovnog sporazuma. A sam zakon o izručenju je povučen. Međutim, naša je uloga da podupremo demonstrante. E, nasilje se širilo na sve strane, a isto tako izuzetno je opasno. Moramo poduprijeti ljudska prava, pa makar to bilo i pod e, određenu cijenu, moramo postaviti pitanja e, čuvanja ljudskih prava kada god naša izaslanstva idu ukinut tko će to e, spomenuti. Nemojmo zamijeniti ljudska prava za gospodarske svrhe. Hvala lijepa. Gospođa Bart. Zajedno sa drugim iz Velike E, Britanije, isto tako demokratskim aktivistima. Ja sam potpisala otvoreno pismo kako bi izrazila solidarnost e, sa e, borbom svih onih koji se bore za prava u Hong Kongu. Mi smo vidjeli kako stanovnici traže isto tako kada se napadaju njihova demokratska prava, a isto tako kada ih se podjavljuje i neravnopravnost koja se događa. Vidjeli smo pet zahtjeva E, samih e, demonstranata, te isto tako e, da se suzbije policijska država. Borba za demokraciju demokraciju, te isto tako e, bada koja će biti odabrana. Pozivamo isto tako i sindikate u čitavom svijetu da se organiziraju političke i praktične solidarne iskazivanja e, demokratskih načela zajedno sa stanovnicima Hong Konga. Podupremo i studentske organizacije, organizacije radnika, te tražimo isto tako i e, isto tako i ponovno zapošljavanje Cathay Pacific Airline koji su se borili za demokraciju zajedno sa njihovim E, rukovoditelj sindikata, a isto tako i člana zakonodavnog vijeća. Svi oni koji su se borili za demokratska prava radnika, migranata u Sjedinjenim država i u Ujedinjenoj kraljevini, za naše braće i sestre u Hong Kongu, to je jednako tako važno pitanje. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Vas. E, mislim da nemamo ravnotežu, niti protesti nisu bili miroljubivi, isto tako imamo poveznicu sa krajnjom desnicom, a je bilo i e, dezinformacija milijuna dolara iz Sjedinih američkih država, koje su išle u tom smjeru. Civilno društvo koje isto tako pokrenula antikinesko raspoloženje, e, protestiranje isto tako koji se vodiće protesta koji se sudjeluju sa predsjednice SAD-a. Mnogi mladi koji se nalaze na ulicama a isto tako koje isto tako imaju problema i povezani su na neoliberalizmom e, financijalizacija samog Hong Konga, oligarhizacija ovog cijelog društva e, Kina treba e, vidjeti što se događa s ovim antikineskim protestima Europske unije koja isto tako se na bilo koji način upliče u kinesko pitanje. Ne smijemo imati zatvorene oči ni prema tome. Hvala e, Puno hvala predsjedateljice. Ja se u potpunosti slažem s onime što ovdje govorimo o Hong Kongu kada je riječ o e, branjenju ljudskih prava u Hong Kongu ali također i onih u Kini. Jako mi je žao što kada već spomenjemo ljudska prava, da na primjer zaboravljamo jednu drugu stvar, a to je paradoks. Prije samo tjedan dana gospođa Mogherini je bila na Kubi a tamo je na otoku došlo do brutalne represije kao malo njih koliko je do sad e, viđeno. A gospođa e, Mogherini je govorila o jednoj veličanstvenoj Kubi koja je služila kao most i koja može poslužiti kao most Evropske unije prema Iberskoj Americi. Dakle, e, to je bio govor Mogherini, gospođe Mogherini u Havani e, kako je pohvalila taj e, grozan režim koji već 60 e, godina gazi ljude na Kubi, a ona je ta koja također podržava na taj način i diktature u Venezueli, u Nikaragvi koje destabiliziraju čitavo područje. Molim vas da budemo malo usklađeni u našim politikama. Hvala lijepa. Zadnji govornik u poslu spontanog javljanja za reći gospođo Dalim. Ja osuđujem policijsko nasilje bilo koje države, bilo gdje, na bilo kojem kontinentu, bilo koje države, ali moram kazati da postoji ipak nešto selektivno u svemu ovom, u samim protestima u Hong Kongu, a isto tako i e, samo pokrivanje događaja u Europi. E, zapravo teritorijalne pretenzije Kine, a isto tako i e, glad stanovnika za slobodom, ništa nije tako jednostavno, postoji čitav niz dokaza e, vanjskim djelovanjem u Hong Kongu, a isto tako i činjenice da su astronomski životni troškovi usporedbi sa ostatkom svijetu. Čini mi se integrantnim da moramo ići kroz čitav svijet kako bismo pronašli, pronašli policijsko nas naselje gdje možemo podupreti demokratska prava ovdje u Francuskoj. E, brutalna represija koja je isto tako dovela do stotine ljudi koji su ništa nismo spominjali o tome. Politički zatvorenici u Španjolskoj, neki od naših kolege koji se nalaze u zatvorima, o tome nismo kazali ni riječi. Zbog čega onda spominjemo Hong Kong i policiju, a isto tako e, uplitanje e, kontinent, evropski kontinent u Francuskoj i Španjolskoj imamo isto tako gaženje e, demokratskih prava. Hvala lijepa. I sada bih riječ dala povjerenici Bjankovski u ime Europske komisije. Hvala vam lijepa na vašim izlaganjima. Mislim da su gotovo sva izlaganja jednoglasno iskazala naše osjećaje i naš pristup trenutačnim događanjima u Hong Kongu. Želim vam zahvaliti na tome što ovu temu još uvijek držite na vlastitom dnevnom redu. U više navrata spomenuto je da se traži opće pravo glasa, odnosno odabir e, izvršne vlasti općim pravom glasa. E, moram reći da Europska komisija snažno stoji e, iza toga da se treba ispoštovati temeljni zakon. To je važno i za Hong Kong i za vlasti u Pekingu. U srpnju smo razgovarali o tim temama sa e, dionicima Europska unija e, zaista želi kontinuirani prosperitet i stabilnost u Hong Kongu, ali ono što je apsolutno najvažnije je poštovanje temeljnih e, ljudskih prava. Pratit ćemo situaciju e, i naravno nastojat ćemo zaštititi i europske građane te njihove interese u Hong Kongu. Izuzetno je važno da se omogući angažman kroz dijalog u korist građana Hong Konga, a isto tako i cijele administrativne regije koje predstavlja međunarodno središte. Dozvolite mi također da u ime visoke predstavnice gospođe Mogherini kažem koliko cijenimo vašu podršku kada se radi o ovoj vrlo važnoj temi i što i dalje polažete važnost na ovu temu. E, temeljna prava su univerzalna u svojoj naravi i trebamo ih zaštititi. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Ovime zaključujemo raspravu o ovoj temi. A sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda e, danas. Radi se o jednominutnim govorima. Prvi govornik, gospodin Sokol. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća.

Možemo reći da je e, trošak bio iznimno visok, ali to je izazvalo veliku štetu na području, zaštićenom području šuma. Riječ je o 10.000 hektara, e, o 6.000 osoba koje su raseljene. Dakle, stvar je o tome da e, nije funkcionirao naš europski mehanizam za zaštitu u slučaju nužde i u slučaju tih civilnih hitnih slučajeva. Dakle, to je nešto što smo mi uspjeli spriječiti zahvaljujući, e, e, zahvaljujući angažmanu e, Španjolske koja je poslala svoje brodove i koja je poslala svoje hidroavione kako bi uspjeli i kako bi uspjeli ugasiti taj, taj požar. Jasno nam je da je ta situacija iznimno, iznimno teška, ali situacija je takva da Europska unija do sada ne želi mobilizirati Europski fond za solidarnost koji ima određeni prag za pružanje pomoći. I također, E, bitno ga je revidirati zato da bi Europska unija zaista mogla dati e, pravovremeni i neposredni odgovor na e, ovakvu katastrofu kakva je bila na Kanarskim otocima. Puno hvala. Hvala lijepa. Poštovana gospođo predsjedavatelj, neovisno o nastojanju Europske komisije i povjerenika za proširenje kako bi se smanjile napetosti u Istočnom Balkanu, situacija se nije poboljšala i dalje je na dijelu destabilizacija u tom kontekstu. Želim kazati sljedeće institucionalna kriza u Bosni i Hercegovine, prekomjerni e, carine koje se e, dakle naplaćuju na robu iz e, Srbije. To je velika prepreka za bilo kakav napredak u razgovorima i pokušaj pronalaska rješenja. Riječ je o pitanju koje je izuzetno važna za samu regiju. Ja pozivam Europsku komisiju da s obzirom na izbore u obje države da se pronađe rješenja u obje države, prije svega ukidanjem navedenih carina. Hvala lijepa. Gospodin François Alfonsi, ime zelenih. Madame la Présidente. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. 2013. godine u rujnu jednoglasno je usvojeno izvješće o jezicima kojima prijeti nestajanje. Tada se Europski parlament obratio komisiji koja nije baš previše napravila. Više jezičnost e, se ne pojavljuje ni u jednoj od nadležnosti novih povjerenika. Također Europski parlament usmjerio svoju pozornost i državama članicama te je ukazao na potrebu da se zaštite regionalni jezici na razini Europske unije. E, u e, također u Francuskoj zapravo rezolucija o tome da se moraju poštivati jezici manjina nije bila usvojena. Pokrenuta je i politika koja nije nikako u skladu sa zaštitom naših regionalnih jezika. Europska unija je intervenirala kako bi se zaštitila ljudska prava po pitanju e, određenih situacija sa jezicima u nekim državama članicama. Jezici i kulture su nasljeđe koje je jasno određeno našim ugovorima i zato moramo podsjetiti francusku državu na stajalište parlamenta koju je usvojila usvojilo 2013. više od 80% građana. I molim komisiju da napravi sve što je moguće e, kako e, regionalni jezici ne bi bili u opasnosti od nestajanja. Zahvaljujem. A sada dajem riječ e, zastupniku Benjeu. Mes chers collègues, le rapport kada govorimo o jednom francuskom udruženju e, koje se brine za e, budućnost zaštite okoliša je ukazala na opasnost od pesticida u Europi. E, ovo izvješće ukazuje i sada citiram dakle da je procjena pesticida ta koja ne uzima u obzir sve znanstv, sva znanstvena otkrića, a to nije u skladu sa europskim zakonodavstvom. Dakle, time štetimo direktno našim građanima. Postoje jako puno studija koje su, jako puno studija koje su međusobno proturječne kada je riječ o opasnosti korištenja pesticida u Europi. I upravo zbog toga e, pokušava se također i ukloniti neke od postojećih podataka. E, naša Europska unija bi trebala biti neovisna od bilo kakvih financijskih interesa, te bi trebala osigurati da naši potrošači budu pravodobno i pravilno informirani. Mora se napraviti što kompletnija studija kako bi se izbjegao razvoj tih tvari u našem svakodnevnom životu. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Jurgelu. Izvolite. Zahvaljujem od 2.1.2019. Eh, došlo je do eh, izmjene režima koji se primjenjuje na eh, građane Bjelarusa koji dolaze u Poljsku. Dakle, oni moraju ispuniti određene uvjete kako bi dobili turističku vizu, moraju rezervirati hotel i imati dovoljno novaca. Smanjio se broj građana koji dolaze, Bjelarusa koji dolaze u istočnu Poljsku. Kada govori govorimo o trgovini, ona je također pogođena ovakvom odredbom, e, te je došlo i do negativnog utjecaja među e, znači, radnim mjestima u tom dijelu Poljske. E, postoje novi uvjeti za dobivanje vize, a to je nešto što i tekako negativno utječe na znači, istočno građanstvo Europske unije. Hvala Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Overgardu. Izvolite. Nakon glasovanja 17,4 milijuna Britanaca da žele izaći iz Europske unije, Europska unija je odlučila da pokaže da Brexit neće biti priča o uspjehu. Je li to zato što kad bi Brexit bio uspješan i drugi bi zatražili da izađu? Ako pitamo ljude o tome što žele, žele li slobodni trgovinski sporazum ili žele nekakav opći nadzor, eh, oni bi se definitivno odlučili za slobodni trgovinski sporazum. Ali zašto ljudima dati pravo glasa? Demokracija se poštuje samo kad daje odgovore na pitanja koje želimo čuti. Dolazimo iz obitelji gdje se moj djed borio u drugom svjetskom ratu i čuo se glas slobode kada je zemlja oslobođena. Moji roditelji započeli su danski euroskeptični pokret 70-ih i ja sam iz obitelji e, koja je vodila kampanju protiv opresivnog sporazuma iz Maastrichta. Ja vjerujem u demokraciju, slobodni govor i samoupravljanje. Tražim od ovoga doma da se sjeti svojeg inicijalnog zadatka, to je da bude e, demokratski svjetionik i poštuje ne samo glas e, građana e, Europske unije koji ovdje imaju svoje predstavnike, već i one koji nisu dovoljno privilegirani da bi se njihov glas ovdje čuo. Hvala. Hvala lijepa. Sada dajem riječ e, gospodinu Polčaku e, iz EPP-a. Hvala lijepa. U ovih minutu koliko imam na raspolaganju želio bih reći nešto o ogromnom sukobu interesa premijera Češke i e, o zaključcima europskih revizora. Kao što znate, Europska e, unija, Europska komisija bavi se pitanjem sukoba interesa e, češkog premijera već neko vrijeme. Naime, češki premijer vlasnik je velike kompanije koja koristi sredstva iz europskih fondova u ogromnim iznosima. U prosincu prošle godine povjerenik Ettinger govorio je o preliminarnim rezultatima i iznio neke preliminarne napomene da kompanija i dalje koristi europska sredstva, još uvijek je u vlasništvu češkoga premijera. Revizori Europske komisije također su otkrili da postoji veza između češkoga premijera i e, načina na koji se sredstva povlače iz europskih fondova e, koja su prilično e, problematična. Tražim od Europske komisije da objavi konačne zaključke revizije koja je provedena, a koja se tiče vlasništva češkoga premijera nad kompanijom o kojoj se govori. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Palmer iz Socijalista i Demokrata. Hvala lijepa. E, skupine sa niskim dohodkom će patiti nesrazmjerno zbog učinka povećanja cijene prehrambenih proizvoda kao posljedica Brexita. Prošloga sam tjedna razgovarao sa predstavnicima aukcijske kuće iz Bazala o tome da se vrlo lako može dogoditi da će školska djeca iz e, dohodovnih skupina na najnižoj razini zapravo ostati bez hrane. To nije realnost koju smo željeli. Premijer e, Johnson možda je ili nije danas uživao u svojem ručku u Luksemburgu, ali obitelji diljem Britanije, najsiromašnije obitelji koje se već teško održavaju na površini i spajaju kraj s krajem, eh, naći će se u još težoj situaciji da osiguraju obrok svojim članovima. Eh, ako se ide s Brexitom bez dogovora, to znači da će zapravo eh, ljudi se morati utjecati različitim bankama hrane kako bi uopće mogli dati obrok svojoj djeci. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Botoš iz Renew Europe. Dragi kolege, Evropska unija, taj divan e, projekt koji e, napominjem je zaista najljepši projekt koji je nastao na ovom projektu zapravo e, govori također i o potrebi da zaštitimo okoliš Zelena infrastruktura već e, godinama čeka da se uistinu i zaštiti fauna i flora u Europskoj uniji. E, postoji, postoje znači stručnjaci, postoje stranstveni profesionalci koji mogu raditi istinski na tome, koji imaju jako puno iskustva i postoje jako puno projekata koji su povezani uz zaštitu okoliša i koji su se pokazali e, uspješnima i koji su ostvareni zahvaljujući partnerstvu među mnogim državama. Ne smijemo dopustiti da i dalje nestaju određene vrste, ne smijemo iščekivati odluke neke institucije da se pokrenu ovi projekti. Zato moramo otvoriti financiranje tih nevladinih organizacija koje bi trebale započeti raditi. Moramo odavde poslati e, poruku s razine Europske unije kako bi se što prije otvorio fond koji će biti usmjeren svim onima koje pokreću projekte u e, okolišnoj sferi. Došlo je trenutak da više djelujemo, a manje govorimo. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Rovet iz Zelenih. Izvolite. Dragi kolege, nakon više od 30 godina Japan je nedavno ponovno nastavio sa strašnom praksom komercijalnog izlova kitova, što je kršenje međunarodnog prava, a također potkopava bioraznolikost i E, morska staništa. Ovaj je parlament u nekoliko navrata tražio od komisije da razgovara s Japanom kako bi se ta praksa zabranila. I zaista duboko žalimo da e, slobodni trgovinski sporazum između Japana i Europske unije ne sadrži apsolutno e, nikakve odredbe koje bi se ticale lova na kitove. Ne možemo međutim stajati po strani i gledati kako se nastavlja u pojstvo kitova zbog komercijalnih razloga i zbog dobiti. Zaista se postavlja pitanje je li postupanje Japana u skladu sa poglavljem o održivom razvoju trgovinskog sporazuma. Ako ne, pozivamo visoku predstavnicu da odmah krene sa postupkom koji će prisiliti e, Japan da provodi ovaj, ovu odredbu. Ne možemo nastaviti e, s trgovinskim odnosima sa zemljama koje krše našu dobru praksu zaštiti okoliša. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Guido Reu. Gospođo predsjedavateljice, što ne i novi, ja sam novi ovdje i doista me puno toga iznenađuje u novogradnju u Brislu. Što sam našao? Pronašao sam e, klasičnu žarolju neki će se sjetiti prije deset godina zabranjena je klasična e, žarulja. Prije toga 130 godina sa svojim toplim svjetlošću nam je dala isto tako ugodnu atmosferu. Mi smo tada kazali da trebamo e, energetski učinkovite uh, dakle, a živa se nalazi u njima, a to pak nije dobro za okoliš. Građani u Brislu zapravo se ne drže baš previše samih zabrana ili bilo kakvih restrikcija. To je dobro jer imamo u Europi imamo prosvjetljene građane koji trebaju imati e, slobodu odlučivanja što će to kupovati u Europi. Hvala lijepa. Gospodin Džambacki. ECR.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 a i ne provodi te sporazume, a isto tako nezakonito migracije koja je posljedica toga i stalno imamo prijetnje i u Turskoj Volkswagen želi izgraditi tvornicu svojih automobila. To nije pravedno, to je apsolutno nedozvoljivo želim postaviti pitanje premijeru Donje zašto e, ste dobri kada ste kod nas, a kada pogledate e, kamo će ići proizvodnja u država u kojoj se zapravo gaze ljudska prava. Ja bih e, želio to pitanje postaviti Europskoj komisiji i gospođu von der Leyen. Ne smijemo na ovaj način e, podupirati režim Erdogana. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Tomak iz EPP-a. Gospođo predsjedateljice, kolege, Svakoga dana razgovaramo o ljudskim pravima i demokraciji u Europskom parlamentu i zato želim reći nešto o tome da ih se ne poštuje. Govorim o separatističkoj regiji e, Pridnje Pridnjeprovlju koja se i Transnistri koja se zapravo nalazi vrlo blizu granica Europske unije. E, Rumunjima se tamo dokida pravo da kažu da su Rumunji. Meni je zabranjen ulazak u Rusku federaciju zato što sam govorio protiv onih koji krše temeljna prava e, građana u toj regiji. Kao zastupnik u Europskom parlamentu koji promiče načela demokracije, obveza mi je i nama je obveza da ne zapostavimo građane u toj regiji i upravo zato tražim od Europske službe za vanjsko djelovanje da sastavi izvješće o poštovanju e, ljudskih prava u Transnistri koja je sastavni dio Moldove, a u kojoj postoji ilegalna nezakonita ruska okupacija. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Efremi, socijalista i demokrata. Zahvaljujem. Dok mi govorimo o održivosti i o bioraznolikosti, Europa se suočava trenutno sa nestankom jedne vrste koja bi e, zapravo mogla u istinu nestati ako e, ne reagiramo što je prije. Dakle, riječ je o E, riječ je o izlovu jesetre u Dunavu. E, to je vrsta koja će poput dinosaura nestati. Dakle, e, to je jedna od vrsta na koju se primjenjuje agresivno ribarstvo, pogotovo u mnogim državama, znači u Dunavu. Dakle, riječ je od od, u mnogim vrstama jesetre. Od šest njih koje su postale u Rumunjskoj, e, čak dvije su nestale, a od ovih četiri vrste koje su ostale, ostalo je još jako malo primjeraka. Dakle, e, od, e, u jednoj od tih vrsta registrirano je samo devet mužjaka, a ni jedna ženka. Dakle, postoje neke gospodarske i europske konvencije, ali one baš ne funkcioniraju i ovdje je nanesena jako velika šteta našoj bioraznolikosti. Zato tražimo da Europska unija donese puno strože mjere kako bi se zaštitila jesedra te da daju dodatne upute za zaštitu ove vrste prije nego što bude prekasno. Zahvaljujem. A sada dajem e, riječ u ime Renew Europe zastupniku Štefanutu. Zahvaljujem. E, borba protiv klimatskih promjena ovisi o poštivanju e, vladavine prava. Danas bih htio navesti dva primjera koji ponekada pokazuju da se pravila Europske unije ne poštuju, odnosno da te e, pravila Europske unije ne poštuju u potpunosti članak 11 ugovora e, koji e, predviđa imanje na umu, zapravo koji predviđa da u svim politikama koje donosimo bude ugrađen i također stup za zaštitu za zaštitu okoliša. Prema Eurostatu 22% svih e, vozila koje obavljaju promet robe u Europskoj uniji e, utječu na e, štetne emisije CO2 i to je nešto što se morate kako popraviti. Drugi primjer, a to je iznimno bitno i već su kolege prije mene govorili o tome. Europske unije, Europska unija ne dopušta da nevladine udruge završe pred sudom Europske unije. Ako želimo uistinu upoštivati poštivati vladavinu prava i također volju da se e, blokiraju te klimatske promjene moramo početi od naše kuće, ali poštujući međunarodno pravo. Zahvaljujem. Sada dajem riječ e, zastupnici Riba i Giner. Giner. Zahvaljujem, predsjedateljice. E, tri od e, e, osam mladih zapravo završe u zatvoru zato što su bili uhvaćeni u jednoj svađi i to u trenutku kada ih je uhvatio pripadnik policijskog odreda. Dakle, naš sud je upravo takvu, e, takvo sudjelovanje u e, tučnjavama osudio naše mlade na jako velik broj mjeseci u zatvoru. Također smo se obratili i povjereniku Timmermansu, e, potpredsjedniku komisije, također predsjedniku komisije Junckeru, da se usmjeri pozornost na takve slučaje u Španjolskoj. Dakle, ovdje je riječ o e, osumnjičenicima za e, terorizam, a činjenica je da se e, diskriminira osumnjičenike i optuženike zbog njihove ideologije. Mi tražimo od nove komisije da prati te slučajeve vrlo pozorno, da poduzme sve potrebne mjere kako španjolska država ne bi i dalje kršila povelju temeljnih prava Europske unije. Hvala.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 Zahvaljujem predsjedateljice. E, dobra večer kolegama, dobra večer svima. E, obraćam se predsjedniku Sasoliju iako on e, sada nije prisutan u dvorani e, u svojstvu predsjednika Europskog parlamenta. pratila sam njegove izjave od početka ovog položaja i zaista sam vidjela njegovu veliku obsesiju po pitanju imigracija. Prvo je rekao da je za nevladine udruge, a nije uzeo u obzir da oni olakšavaju posao krijumčarima e, ljudima E, također je rekao da je nužno prihvatiti imigrante, ali nije uzeo u obzir da većina njih koji ulaze u Italiju su e, znači ilegalni imigranti i nemaju razloga biti prihvaćeni. Također je kritizirao politiku zatvorenih vrata nakon što je Italija godinama zahvaljujući o ljevici upravo postala e, zapravo izbjeglički kamp Europe. E, ja sam očekivala od predsjednika Europskog parlamenta veću umjerenost, a ne navijača za imigraciju bez ikakve kočnice. Dakle, e, isto tako sam vidjela istu situaciju i kod e, predsjednice komisije. Dakle, nakon godina što se Europska unija nije pokrenula, E, i dalje slušamo takve riječi. Mi želimo da Europa prestane govoriti toliko o e, uvrštavanju imigranata u naše redove, nego također da govori malo više o zaštiti naših građana. Mi ovdje svjedočimo Europi koja mjesecima kritizira Italiju, a nije nimalo pomogla našoj zemlji da se nosi s problemom. Zahvaljujem. I sada dajem Prema e, članku 172, kada govorimo o jednominutnim člancima, e, nemate mogućnost postaviti pitanja kroz princip plavog kartona. Sada nam je sljedeći govornik, gospodin e, Terč iz ECR-a, ali trenutno ga ne vidim. Dobro, u tom slučaju idemo na gospodina Baseskua iz Kluba Pučana. Izvolite. Zahvaljujem e, predsjedateljice. Ja bih sada pažnju želio preusmjeriti na jednu točku koja nam je svima poznata, ali o kojoj baš ne razgovaramo. Dakle, riječ je o tome da u proteklih nekoliko godina Evropska Unija postaje sve manje važna kada je riječ o globalnoj politici i o globalnim odlukama. Ja tražim da otvorimo raspravu u Europskom parlamentu, u odboru za vanjske poslove i također da zajedno s Europskom komisijom provedemo raspravu koja će razrađivati rješenja kroz koja bi Europska unija i dalje mogla postati jedan od globalnih aktera. Tako bi zajedno uz bok, e, znači S mogla stajati uz bok SAD-a, Kine i e, e, Rusije. Ako to ne napravimo, onda se nalazimo u opasnosti da postanemo jedno političko i gospodarsko područje koje će kako trpjeti posljedice globalizacije, a neće u njoj sudjelovati u ime 500 milijuna svojih građana i neće odlučivati o odlukama kada je riječ o smjeru kojim će trebati krenuti e, u skladu s globalizacijom. Upravo iz tog razloga smatram da imamo obavezu odgovoriti na interese 500 milijuna europskih građana, tako da sudjelujemo u svim onim odlukama koje će oblikovati ovaj proces globalizacije koji će biti određen u budućnosti. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupnici Grapini iz e, kluba zastupnika SID. Zahvaljujem. E, dragi kolege, ja bih danas eh, htjela upozoriti na jednu jako važnu temu koja je vezana uz eh, trgovanje ljudima, uz trgovanje maloljetnicima eh, i također ženama koje se, kojima se trguje u svrhu prostitucije. Odlučila sam napisati pismo predsjedniku komisije, ali također i komisiji, predsjedniku parlamenta, također i komisiji, kako bi se raspravilo o tome unutar europskog proračuna, te kako bi se raspravilo na razini suradnje i sa Europolom. Budući da je to problem u svim svim državama članicama i budući da ni jedna država taj problem ne može razriješiti e, sama, onda se moramo udružiti kako bismo razbili te lance trgovanja ljudima. E, to je pravo naših europskih građana, a među pravima europskih građana je i sigurnost. Također moramo i zaštititi prava naših e, maloljetnika. E, na primjer, u Finskoj e, postoje mladi koji se nalaze u institucijama i koji nemaju pravo izraziti svoje mišljenje, e, iako to njihov ustav predviđa. Dakle, mi ovdje ne smijemo razmišljati samo o gospodarskom razvoju, nego također moramo razmišljati i o zaštiti ljudskih prava. Poštivanje ljudskih prava se mora proučavati ne samo u istočnim državama Europske unije, zato što se e, trgovina ljudima obavlja u smjeru s istoka prema zapadu, nego se to tiče svih država članica. Zahvaljujem. A sada dajem riječ. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, kao zastupnice Šopren, dozvolite da spomenem 40. obljednicu panameričkog piknika, zato što smo mi iz Šoprana, kao i kolege iz Austrije, vrlo ponosni na taj trenutak do kojeg je došlo prije 40 e, godina kada je došlo do stvaranja jedinstva i slobode. Zanimljivo je vidjeti da je to nakon 30 godina jedinstvo i e, politički obzor koji se otvorio tim postupkom polako padaju zaborava. Europska unija, barem ekonomski gledano, ponovno podiže e, prepreke. 120 milijuna siromašnih e, ne može e, udovoljiti svojim osnovnim i higijenskim potrebama jer za to nemaju infrastrukturu u svojem domu. To je pitanje koje moramo uključiti u e, prvih 100 dana radnog programa nove komisije, jer ako ne pronađemo rješenje za siromaštvo, onda će naše demokracije ostati bezubi lavovi koji se ne mogu boriti za očuvanje osnovnih interesa i prava građana. To je također loše za europsko gospodarstvo. Molim vas, učinite ono što je dostojno onoga što smo učinili prije 30 godina. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Špurek iz Socijalista i Demokrata. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Drage kolege, Vjerojatno ste čuli za kampanju blačenja e, protiv sudaca koji se kritično odnose prema poljskoj vladi, takozvani skandal Pjebjak. Nakon što je jedan od portala objavio komunikacije preko Whatsappa i Messengera, krenula je kampanja to može biti dokaz e, kampanje zastrašivanja kojim se koordinira iz Ministarstva pravosuđa protiv onih sudaca koji se protive tome da poljska vlada preuzme vlast, preuzme dominaciju nad neovisnim pravosuđem u Poljskoj. Državni odvjetnik je istovremeno i ministar pravosuđa i nadgleda postupak e, kojim e, se imenuju suci. Izuzetno je važno da se uspostavi uspostavi posebni istražni odbor kojim će osigurati neovisnost poljskog pravosuđa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik jest e, Zoida Alvarez iz EPP-a. Zahvaljujem. E, pretrpjeli smo jednu od najvećih poplava koji je pogodila Andaluziju, Kastilju de la Manche, Valenciju i e, Mursilju. Dakle, riječ je o tome da je došlo do jako velike materijalne štete i također do gubitka usjeva. Tisuće osoba su morale biti evakuirane iz svojih e, domova i nažalost također smo pretrpjeli gubitak ljudskog života. Sada Europa mora pokazivati solidarnost sa milijunima Španjolaca koji su pretrpjeli posljedice poplave. E, zbog svih njih želim iskoristiti ovaj trenutak kako bih im izrazio moju našu podršku i pružio ruku te kako bih priznao e, i odao poča svima onima koji su intervenirali e, u hitnim slučajevima kako bi spasili živote. Molimo da se mobilizira Europski fond za solidarnost. Europa mora iskoristiti sve resurse koje ima na raspolaganju kako bi E, zapravo ublažila štetu ovakve dramatične situacije i kako bi omogućila da se što brže sve vrati u normalu. Puno hvala. Hvala, a sada e, zastupnik Garcia del Blanco iz SED-a. Izvolite. Zahvaljujem. Kada govorimo o klimatskim promjenama i kada govorimo o nedostatnoj tranziciji sa starih, sa stare tradicije rudnika u okviru nove strategije zelenog sporazuma, e, to je nešto o čemu ovisi naše preživljavanje, ali nema smisla da se sve to obavlja samo u pojedinačnim regijama Europske unije. U, mno, u većini država Europske unije u skladu sa e, pravilima Europske unije oni dobro obavljaju tu zadaću i oni su krenuli u post, u postupak e, te tranzicije i zamjene e, takvih vrsta e, industrije. Također je istina da u mnogim regijama to još uvijek nije polučilo dovoljan uspjeh. Europska unija je sada ta koja se mora što više angažirati kako bi pokušala potaknuti nacionalne vlade i kako bi mogla osigurati ne samo financijska sredstva nego također i ekspertizu kako bi se mogli dobro primijeniti ti fondovi koji imamo na raspolaganju i ta sredstva koja nam se nude. E, mi se nadamo da će u budućim financijskim okvirima Europska unija e, dati ne samo mrvice nego također i puno jača financijska sredstva. Europa se industrializirala uz pomoć ugljena, Europska unija je ta koja se e, najviše razvijala oko ugljena i to je činjenica da su mnogi ljudi ostavili svoje živote u tim rudnicima ugljena, ali sada je riječ o tome da moramo napraviti u tranziciju i to zbog pravde i u prošlosti i u budućnosti. Hvala vam lijepa. Gospodin Hašel u ime socijaldemokrata, izvolite. vas da uključite mikrofon. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedovateljice. Mi u Europskoj uniji smatramo samo po sebi razumljivim da ne postoje nikakav rat iza naših eh, vrata. Ali to nije tako. Europa jest bila eh, predmetom eh, ratovanja. Drugi svjetski rat započeo je napadom na Polsku. I smatra se to početkom vojnih aktivnosti u drugom svjetskom ratu, ali bilo je sukoba i prije toga. Ne spominje se to često, ali pakt eh, Molotov-Ribbentrop eh, eh, koje trebamo obilježiti za nekoliko dana, no ne smijemo zaboraviti isto tako i Minhenski sporazum i takozvani Minhenski diktat koji se dogodio godinu dana ranije, prije napada na Polsku, a dio tog procesa dakle Velika Britanija, Francuska koji su dozvolili da se Češko-Slovačka razdvoji i da se veći dio teritorija razdvoje. To je ujedno bio i korak koji je išao još dalje, Drangnah Osten, a rat nije danas profitabilan i naravno zbog toga moramo se boriti za mir. Nikola U čitavoj Europskoj uniji imamo vlade koje su zapravo protiv e, prava na štrajk. U Krčkoj imamo situacije nova demokratija jest, tako želi nametnuti e, zabranu prava na štrajk e, da se na taj način elektronskim glasovanjem E, glasuje o tome da li će se štrajkati ili ne. Pravo na štrajk e, mora se ukinuti. To je antipopulistička mjera. Slične mjere imamo i u nekim drugim državama poput Italije, Belgije, Švedskoj, Europska unija, kapital i e, same vlade protiv, uspjereni su protiv radnika u slučaju jedne nove krize svakako će se još i dalje uskrčivati radnička prava. Podrivaju se ta prava i te vlade e, će provoditi vrlo opasne mjere. Radnici se organiziraju, oni žele izvojevati borbu. U Grčkoj imamo tu situaciju, oni se bore za e, sva one sindikate koji će zaštićivati prava i koji će se odupreti kapitalu.